Dear colleagues, it is uh, time to... Drage kolege, vrijeme je da počnemo s našom razmjenom mišljenja sa gospodinom Mikom, zamjenom ravnatelja za dakle, odjela za sigurnost hrane u DG Evo, I evo na početku sastanka moram i želim još pozdraviti naše goste koje je pozvao kolega Gizeke i to predstavnike civilnog društva. Jako nam je drago da ste nam došli na naš sastanak odbora i drago nam je da vidite, imate i vi priliku vidjeti kako mi točno ovdje radimo. Hvala vam što ste nam se pridružili. A sada riječ odmah dajemo gospodinu Miku da čujemo stajališta i gledišta komisije o sigurnosti hrane, a nakon toga ćemo voditi našu raspravu po običaju. Hvala lijepo. Dobar dan svim uvaženim članovima odbora Envija. Počet ćemo ovo sa raspravom o napretku razvoja kriterija za otkrivanje endokrinih disruptora kao i samim ciljem današnje prezentacije, a to je da objasnim sve one promjene koje smo unijeli u nakon sastanka od 18.11. sa delegacijama zemalja članica u već pripremljeni tekst. A kako bi sve skupa, dakle, naši revidirani nacrti dosadašnjih propisa o tome su već objavljeni na naše web stranice i to nekoliko revizija koje smo imali kako bi sve bilo totalno transparentno. Naravno, to je jedna vrlo delikatna tema koja samo pokazuje kako je važno baviti njome. Naime, u zadnje vrijeme je ta tema postala jako politička tema. Komisiju su optuživali da nije dovoljno protektivna i ne štiti dakle, dovoljno ljudsko zdravlje, kao ni kriterije ne razvija koji su potrebni da bi se zaštitilo ljudsko zdravlje. Međutim, kriteriji koje mi predlažemo zaista poštuju i nose najviše standarde zaštite ljudskog zdravlja kao i okoliška. Osim toga, ti kriteriji će biti veliki, važan korak napred prema jačoj europskoj politici prema upravo tim disruptorima endokrinim koji u zadnje vrijeme postaju sve opasniji. Mi znamo da se sadašnja situacija mora promijeniti i moraju se kriteriji zamijeniti boljim, jačim, strožim. Naravno, unatoč svemu što smo napravili, uvijek postoje zabrinute stranke, ali komisija se zbog toga jako potrudila u najnovijoj reviziji svog prijedloga teksta biti vrlo jasna. Neki od vas su se brinuli da kriterije koje komisija predlaže govore isključivo o poznatim učincima kod ljudi i posljedicama endokrinih disruptora, a ne onom što, što se tek pretpostavlja da su posljedice djelovanja endokrinih disruptora. Mi ćemo jasno pokušati razjasniti tu situaciju. Neki od vas su govorili da mi tražimo previše dokaza, a to nije slučaj, dakle da je preveliki teret dokazivanja koji se traži. Uzet ćemo u obzir da malo usporimo tempo zbog prijevoda. To smo obavijest dobili. Dakle, postavljena su pitanja, da se vratimo na to, o teretu dokazivanja. Međutim, mi smatramo da to uopće nije bilo slučaj, zato što su podaci iz testova sa životinjama bili doista obuhvaćeni u e, prijedlog onih kriterija koje smo u lipnju predstavili. Međutim, da bi stvar bila još bolja, mi smo onda predložili da se izbrišu one riječi poznati uzroci štetnih događaja i da se stavi umjesto toga jedna puno šira e, formulacija koja govori o tome da je nešto iskazano, a ne da su dokazani posljedice. I mislimo da na taj način se ide u one opasne kategorizacije 1a, a to su karcinogeni elementi, e, jer dok imamo jedan b isto tako jednu 1B kategorija je ono što, se pretpostavlja da su kancerogeni, ali sve skupa se to zasnijeva na dokazima koje smo dobili iz testova i opita napravljene životinjama. Ne bi se trebalo nikako krivo interpretirati i ne možemo, ne možemo naravno preuzeti ulogu CLPR uredbe. Naravno, u tekstu je već prije razjašnjeno da se identifikacija tih disruptora može zasnivati na pokusima sa životinjama, ali da to još uvijek ne znači da nužno izaziva i štetne posljedice kod ljudi, ali to što se to tražilo od nas, ništa više od toga. Prema tome, mi smatramo da su kriteriji kako smo ih mi predložili pokrili sve ove vrste kategorizacije u 1A i u 1B, dakle ono što je dokazano ili zašto se pretpostavlja da ima toliko katastrofične posljedice i štetne, štetne posljedice. Revidirani kriteriji su osim toga ponovno uveli i ovu formulaciju da nešto može prouzrokovati štetne događaje ili posljedice ponovno da bi bilo usklađeno sa našom trenutnom važećim propisima. Na kraju neki od vas su brinuli da bi se identifikacija, otkrivanja endokrinih disruptora moglo zasnivati samo na studijama koje su provedene u skladu sa međunarodno priznatim protokolima. Drugim riječima, postojao je strah da neke od studija da će neke od tih provedenih studija biti isključene iz naše procjene. Međutim, da bi razbili te brige, revidirani tekst vrlo jasno kaže da nema hijerarhije kod tipa znanstvenog dokaza koji se može koristiti za identifikaciju endokrinih disruptora. Međutim, još uvijek držimo i zadržavamo istu strukturu koja je potrebna za prikupljanje podataka kojima ćemo nešto dokazati postojanje štetnih posljedica i u tom smislu smo potpuno usklađeni sa pozicijom znanosti danas. Općeniti je pristup komisije u nacrtu teksta o kriterijima koje smo u lipnju predstavili ostao je neizmijenjen. Revidirani kriteriji ne uključuju kategorije i nema nikakvog prijelaznog razdoblja. Komisija bi volila da se novi kriteriji počnu primjenjivati e, čim stupe na snagu taj tekst. Također predloženi amandmani o proizvodima, o izuzeću iz e, uredbe o proizvodima za zaštitu biljaka isto nije ništa novo. Naime, ja znam da je pravna služba parlamenta izdala svoje mišljenje u kojem se zaključuje kako je komisija ovdje otišla preko svojih ovlasti ja sam svjestan tih vaših briga, međutim mogu samo ponoviti što je komisija odgovorila gospodinu Laviju, predsjedniku ovog odbora. Naime, mi znamo da je članak 78 dotične uredbe o proizvodima za zaštitu bilja daje komisiji ovlasti da, da dopuni e, uredbu, a kad uzme, dakle, u skladu sa najnovnijim znanstvenim otkrićima i razvojem znanosti. Prema tome, sve iz, svi iz sva izuzeća se mogu odnositi samo na one zanemarivi rizik kada je neko, u slučajevima kada je zanemariv rizik da bude e, izložen nekom takvim štetnim posljedicama. Mi znamo da je znanstveni odbor za sigurnost potrošača već od 2013. i 2014. to de facto u praksi prihvatio takvu vrstu izuzeća. Također, u dopuni znamo da postoje vrlo specifični i stroge uvjeti koji se moraju ispuniti, a da bi takva izuzeća uopće mogla stupiti na snagu. Prema tome, mislimo da će na ovaj način se znanstvena razvoj bolje odraziti u tekstu našeg novog propisa i biti bolje zaštićeno javno zdravlje. Ne može se dakle nijedna opasna substanca niti u okviru ovog izuzeća dobiti bilo kakvo pravo da izađe na tržište ili da se koristi, čak i ako je mogućnost, riziki izloženosti toj substanci zanemariv. Ja bih vam morala isto tako vam kažem da još unatoč svemu tome veliki broj nacionalnih izaslanstva zemalja članica još uvijek nije izrazio svoje konačno mišljenje o ovoj najnovijoj revidiranoj verziji teksta i neka izaslanstva još uvijek traže daljnje revizije teksta, dok druge, dok su neka za sada izrazila svoju suglasnost. Zbog toga smo tražili od zemalja članica da o revidiranom tekstu do 30.11. podnesu sve svoje komentare, a to znači do sutra. Komisija će nakon toga razmotriti moguće daljnje izmjene kako bi uzela u obzir i u tekstu uvrstila sve ono što zemlje još budu tražile. Kao što znate, ako se ne budemo dogovorili oko jedne zajedničke pozicije o novim kriterijima, onda će se i dalje primjenjivati dosadašnji kriteriji, iako oni nisu prikladni niti su svi svrsishodni, u čemu su se svi složili. Prema tome, one jednostavno nisu dovoljni da bi se razotkrili endokrini disruptori i moraju se mijenjati. Komisija se u tom smislu apsolutno oslanja na potporu Europskog parlamenta kako bi se što je moguće prije usvojili novi kriteriji. Najnovija informacija je bila da se u međuvremenu i kako se ne bi izgubilo vrijeme, zajedno sa agencijama EFSOM i ECOM, počelo raditi na razvoj, dakle na sastavljanju smjernica o implementaciji novih kriterija kako bi se to s tim moglo početi odmah djelovati, čim dakle taj revidirani tekst e, uredbe stupi na snagu da se odmah može odmah može početi sa primjenom tih najnovijih kriterija. Kako kažem, ne bismo izgubili vrijeme. A sada vam stojim na raspolaganju za sva pitanja i vaše komentare. Hvala vam. Prema tome krećemo po običaju sa pitanjima naših članova. Gospodin Kisika. Da, hvala vam lijepo što ste mi dali riječ. I vama, gospodine zamjeniče glavnog direktora Mika i hvala na vašem izlaganju komisijnog stajališta. Dakle, sa postavljanjem znanstvenih kriterija Evropska unija zauzima apsolutnu ulogu pionira i to globalno gledano. To možemo samo pozdraviti jer mi moramo s jedne strane zaštititi zdravlje, a s druge strane zajamčiti da se europsko gospodarstvo ostane konkurentno i to globalno gledano. Mislim da ste ovdje već dali jedan prijedlog koji je dobro izbalansiran, stvarno uravnotežen i dobar je, ali bih vam ipak iznio tri komentara, tri napomene. Prvo, doza određuje otrov, dakle mi bismo morali vidjeti snagu djelovanja, ono što na engleskom zovemo potency, dakle snagu djelovanja, ne smijemo zanemariti. Inače bi se mogle naći u tom košu pogođene i substance koje su inače potpuno potpuno bezazlene, ali u a koriste se za u proizvodnji hrane i u prerađivačkoj e, industriji i na taj način bi onda mogli izgubiti jako puno radnih mjesta i velike štete doživjeti. Drugo, endokrine disruptore ne možemo kategorije podijeliti jer to ne bi dovelo do dodatne zaštite zdravlja, ali bi dovelo do užasno velike neosiguranja i sad posebna dodatna sredstva za zaštitu bilja i opće naši propisi koji reguliraju koje zaštite bilja smijemo koristiti, evo, naša evropska spada je već sada u najstroža među na svijetu. Prema tome i da bi to tako i ostalo, mi moramo zajamčiti i sigurnost za naše institucije vlasti. I treće, sa tim takozvanim zanemarivim rizikom kod izuzeća o kojima ste govorili, komisija se pridržavala aktualnih pravnih propisa kao i trenutnom najnovijem stanju spoznaja u znanosti. Međutim, to je previše elementarno, a da bi ispunilo sve ono što se traži za međunarodnu trgovinu. Na kraju mislim da bi trebali takve propise donijeti koji će biti kompatibilni sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Inače će nam međunarodna trgovina stradati. I na kraju, smatramo da komisija sa svojim prijedlogom niti preporuke EFSE nije slijedila kao ni preporuke koje su proizišle iz vlastite procjene učinka koje je komisija provela. Naime, endokrini disruptori bi se trebali regulirati na rizici procjene rizika, a pod drugim, kao drugo, mislim da ova opcija koju je komisija ovdje odabrala, citiram, agricultural and trade Dakle, da će se odraziti na sposobnost, na konkurentnosti u poljoprivredi i srodnim sektorima. Dakle, mi moramo naći ono što će podjednako zadovoljiti zahtjeve i zaštite okoliša i zaštite ljudskog zdravlja. Ja sam zapravo prilično siguran da će komisija nastaviti svoj trud na tome da se uvrste i uđu, počnu koristiti novi kriteriji, kao što je to gospodin Miko rekao, jer nikom nije u interesu suprotno. Nama treba pravna sigurnost za sve dionike i sve koji su involvirani u to, a to je vrlo široko. Hvala lijepo. Sada gospodin Pop. Hvala. Prvo, da kažemo komisiji da su malo krenuli u našem smjeru prema nama iz odbora Envi iz parlamenta, ali bojim se da je to samo jako malo približavanje, premalo u odnosu na ono koliko bi trebalo. Nama eh, bi trebao jedan odlučni i odlučni pristup jer vidite ove glavne stvari i glavni problemi su ostali. Kriterije moraju postojati, ali ne smiju biti horizontalni. Jer mi znamo da će se ti kriteriji tu takvima rade jer se smatra da se trebaju primijeniti i na druge uredbe o medicinskim proizvodima čitamo, čitavom nizu drugih međusektorskih stvari, ali nije tako. Jer mislim da je ovo glavna stvar i da je zapravo glavna e, nedostatak ovog prijedloga teksta komisijnog što se nisu na to usmjerili kao na glavnu stvar identifikaciju disruptora i kriterije za to. Zatim, ovo drugo o čem ste govorili, zanemariv rizik i zanemariv rizik od izloženosti takvim tvarima. Ako se dobro sjećam, mislim da smo imali u prijedlogu teksta kojeg je komisija koristila, Ovoj ove formulacije koristila samo kod izuzeća. U ostalom dijelu teksta koristili ste formulaciju o zanemarivoj izloženosti, koja je, da kažemo, malo e, realističnija, jer više poštuje načelo predostrožnosti. A čini se da u jednom specijalnom slučaju, a to je slučaj kad se odobravaju ili prihvaćaju izuzeci, onda koristite drugi pristup koji se bazira na riziku. Pa stoga i moje pitanje u vezi s tim. Kome, kome se ova promjena može pripisati? Ko je zaslužan za nju? A drugo moje pitanje je u vezi s definicijama. Komisija obično govori kako se mora pridržavati definicija koje je dala Svjetska zdravstvena organizacija. Mi uvijek, komisija uvijek taj argument koristi. Zapravo, kad pogledamo na 36522 dio ovog prijedloga, zapravo komisija govori o štetnom događaju, a u skladu sa smjernicama svjetske zdravstvene bi trebalo biti da se pretpostavlja da nešto izaziva štetne događaje ili posljedice. Slična stvar je i kod ovih promjena u o tome kako se mijenja sustav endokrinih disruptora i kako to svjetska zdravstvena definira, a komisija se de facto ne drži te definicije. Pa je sad moje pitanje, zar ne mislite da su vaše, dakle, komisijine promjene, da bi mogle zapravo neke vrlo, vrlo opasne i štetne tvari ostaviti izvan područja primjene ovog nove uredbe, dakle ovog novog revidiranog teksta uredbe, a time bi ostali de facto, kako se oni pozivaju na definiciju svjetske zdravstvene i izvan opsega definicije svjetske zdravstvene. Gospođo Gerling, zahvaljujem eh, gospodinu Miku što je došao. Kao prvo želim eh, ponoviti ono što je rečeno na ovom odboru u lipnju, gdje nisam bila potpuno zadovoljna prvim nacrtom i dalje imam eh, iste kritičke primjedbe i posebno sam razočarana što se komisija odlučila za opciju 2, a ne opciju 4 gdje je trebalo uključiti i snagu, odnosno jačinu Znam e, da sam bila u manjini i kad se prvi puta na to reagiralo, tako da nisam niti imala neke velike nade. No, jasno mi je da moramo ovdje postići neku vrstu kompromisa i da moramo imati jedan set kriterija koji nam svima budu bili prihvatljivi. Evo sada da prokomentiram konkretne promjene u ovom novom nacrtu. Komisija je pokušala uskladiti definiciju sa definicijom Svjetske zdravstvene organizacije i ovaj originalni tekst u aneksu PPP i ovo je zapravo ono što smo kritizirali, odnosno ja nisam, ali drugi su kritizirali kod onog prvog nacrta. Ali drago nam je da je komisija sada e, to promijenila, pa bi me zanimalo čuti kakav, e, kakve su sada reakcije. Također vidim da je izmijenjeno ono što je izazvalo dosta velike kritike na našem zadnjem sastanku vezano za testiranje na ljudima. Drago mi je da komisija se odlučila e, za kategorije. E, to nije bila moja najbolja opcija što se mene tiče, ali ipak mi je drago da su to napravili. Drago mi je da je komisija se oduprla onim zahtjevima e, da se E, neki elementi iz direktive o sredstvima za zaštitu biljaka, dakle PPP, da se to na neki način uskladi, ali mislimo da je ovaj pristup koji se zasnova na riziku, da je to najbolji način da se zaštiti zdravlje i okoliš. Također želim podsjetiti kolege koji nisu zadovoljni da ako odbacimo ovo, mi bismo se zapravo vratili na one privremene kriterije koji nisu nikome bili dragi i to je zapravo jedno veliko poboljšanje u odnosu na te privremene kriterije, tako da u duhu kompromisa bi ljudi to trebali gledati na taj način i prihvatiti da komisija sada zapravo ispunjava svoju pravnu obvezu i došao je čas da krenemo dalje, a ne da i dalje se bakćemo s ovim. Znači, pokušajmo krenuti napred, e, tu neizvjesnost riješiti i pokrenuti dalje sa usvajanjem kriterija. Hvala. Hvala. Zahvaljujem i gospodinu Miku na ovim objašnjenjima. I možda na samom početku jedan komentar koji je rekao sam gospodin Miko da je to dosta sve ispolitizirano. To je zaista točno, no pitanje je tko je to ispolitizirao. I mislim da je samo jedna stranka strana zapravo to politizirala, to je komisija jer su krenuli gledati socijalno-ekonomske posljedice još 2013. kad su radili procjenu učinka, kad su ljudi rekli nemojte to raditi, nije na taj način. Oni su nastavili s time, tako da je zapravo bilo potrebno ići i na Europski sud. I čak i kad je Europski sud rekao komisiji da mora izjeti znanstvene kriteriji i prekinuti procjenu učinka, oni su i dalje nastavili po svome. I evo, moja kolegica Gerling je također rekla da je ovaj odbor za nadzor regulative ovog lipnja se time počeo baviti. mi nikad nismo to prihvatili, mada je gospođa Gerling to gurala. I tamo su rekli da jačina nije relevantna za identifikaciju spoja i opcija četiri bi trebala biti od samog početka odbačena po toj osnovi. Također stoji da ova analiza učinka je metodološki pristrana, znači veoma oštre riječi upućene komisiji od strane tog odbora. Znači, tko nije kritičan prema ovom pristupu komisije? Ako vi kažete da je to politizirano, možda biste trebali vidjeti tko je za to odgovoran, tko je to politizirao. Da smo na kraju završili pred sudom. Možda bi bilo dobro da komisija sama razmisli o sebi. I evo gdje smo sada. Dakle, komisija je gurala opciju četiri jer su, se, jer su htjeli imati jačinu i ovaj odbor za nadzor regulative je im rekao ne smijete to napraviti. I onda su sada promijenili prijedlog. I imali smo dva razloga zašto smo bili kritični kao prvo zbog toga što, zbog kriterija, kao drugo zbog e, modifikacije, odnosno izmjene izuzeća. Dakle, mi smo bili kritični za ta dva dijela i ja i dalje moram biti kritičan. nije da mi je to baš zabavno, ali mnoge stvari tu nisu riješene. I evo, samo nekoliko pitanja. Ako pogledate, mislim da je to možda najvažniji dio gdje zapravo revidirate, imate dakle, dakle zna se da uzrokuje ili ima štetne efekte. Dakle, tu govorite o endokrinim načinima djelovanja. To nije definicija SZO-a. Tu stoji mijenja funkciju endokrinog sustava, što je drugčije od endokrinog načina djelovanja. Zašto onda komisija drugčije to formulira od Svjetske zdravstvene organizacije? Zašto? Po pa drugo, gdje ovdje vidimo biološku plauzibilnost koja bi trebala biti dio e, ta tri elementa. To se kasnije spominje. Dakle, zašto se ne drže ovih e, normalnih procedura koje primjenjuje Svjetska zdravstvena organizacija? A kod izuzeća tu vidimo gdje postaje važno i fascinantno. Ja znam da vi imate politički pristup, ali ovdje govorimo i o pravnom aspektu, gdje je gdje također je postaje važna i uloga su zakonodavca. Kad smo u lipnju e, upućivali kritike, također smo tražili da pravna služba se time pozabavi. Sad, dakle, nakon Europskog suda, nakon odbora za nadzor i pravna služba je rekla komisija radi nešto što izlazi iz okvira njezinog mandata. Ovo je stvarno nešto što bi trebalo biti jako bolno po komisiju. I oni to i dalje nastavljaju raditi, jer komisija je nama kao parlamentu odgovorila ovako ne, ali ta promjena na zasnovanost na riziku je nešto što pruža bolju zaštitu. Dakle, oni tvrde da je to nešto što je bolje za nas. Oni mijenjaju pravni okvir i kažu to je bolje za vas. A imamo jedan dokument koji je procurio gdje stoji da je ovog srpnja je e, komisija razgovarala sa veleposlanicima SAD-a i, i, Kanade koji su gurali komisiju i rekli su molim vas pogurajte da se odluče za taj rizik, e, e, to jest za osnovano na riziku. I na kraju je netko iz komisije rekao morate vidjeti prijedlog koji predviđa mogućnost da se upravo te maksimalne razine rezidua uspostave. Dakle, i vidimo dakle da je e, to dvogovor. Znači, oni nama kažu sa ovim zasnivanjem na riziku vi ćete dobiti vijeću e, zaštitu, a istovremeno veleposlanicima tih zemalja kažu evo mi e, upravo e, radimo na tome da vama udovoljimo pa ćemo imati ovo zasnovanost na riziku. To se ne može napraviti. Dakle, sada vidimo šta komisija rade. Oni mijenjaju zakone zato što su pod pritiskom na međunarodnom planu i pod pritiskom da mijenjaju zakon i Julie Gerling ako to hoće napraviti moraju to napraviti kroz su zakonodavni postupak, a ne ovakvim djelovanjem jer to je ilegalno kao što je i pravna služba ovog parlamenta već objasnila i to je još uvijek tako. Tako da žao mi je komisijo, da, ovo je politizirano, ali nažalost vi ste to politizirali, ovaj dosje u velikoj mjeri. Hvala. Hvala i hvala predstavniku komisije koji nam je dao dodatna pojašnjenja. Želim podsjetiti na to da je komisija predložila kriterije za prepoznavanje endokrinih disruptora nakon zakonski predviđenog roka u uredbama o biocidima i pesticidima. Nakon što je osuđena od strane Europskog suda zbog kašnjenja i nakon procije učinka za koje Europski sud nije smatrao da je potrebna i nakon što je za dlaku izbjegla izglasavanje nepovjerenja od strane e, Europskog parlamenta. Dakle, sada nam komisija donosi skromne izmjene na koje su uputili kritike i zemlje članice prije nego što su postale i službene. Dakle, kažete nam da će se zabraniti samo oni endokrini disruptori za koje je potvrđeno da imaju štetan učinak na čovjeka, dok Svjetska zdravstvena organizacija jasno kaže da treba zabraniti tvari koje mogu imati štetan učinak na čovjeka. Ne znam e, je li to kršenje načela predostrožnosti. Vi tražite da se to načelo ne poštuje. Osim toga, zamjena pojma zanemarivo izloženosti sa pojmom e, zanemarivog rizika je protuzakonita zato jer je to izmjena osnovnog pravnog akta o čemu treba pregovarati sa parlamentom i vijećem. A sada komisija kaže kao da su pogođeni sektori pesticida i biocida. No, ako se usvoji ovaj prijedlog, onda ćemo imati imati disruptore i u medicinskim e, proizvodima, u vodama, u kemijskim tvarima i u svemu što dolazi u dodir sa hranom. Dakle, mi se nećemo prodati velikoj industriji i ostajemo pri mišljenju koje smo do sada imali. Dakle, kriterije treba ponovno definirati sve dok se ne zaštiti zdravlje i okoliš. Hvala. <clears throat> Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala i glavnom direktoru. Ova tema endokrinih disruptora je veoma aktualna. U francuskim e, novinama je stotinu znanstvenika osudilo utjecaj industrije na postupanje komisije. I kažu da je očita opasnost tih tvari i zaista moramo pokazati znanstvenoj zajednici da smo spremni djelovati. Različiti oblici raka, e, gojaznost, odnosno pretilost, sve studije pokazuju da se radi o jednom globalnom riziku po e, zdravlje koji je sve veći. Umjesto binarne definicije endokrinog e, disruptora, to niti nemamo komisija bi trebala se odlučiti za načelo predostrožnosti. Je li spremna e, komisija djelovati u interesu e, zdravlja ljudi, a ne u interesu e, financijskom industrije? Ti ljudi su spremni učiniti sve, uključujući i negirati znanstvene dokaze vidimo da znanstvenici imaju snažne dokaze. Je li slobodna trgovina ta koja utječe na zakonodavstvo o endokrinim disruptorima? SAD ne bi htio vidjeti ništa što ima veze sa endokrinim disruptorima, ali Dakle, da li ste uzeli u obzir ovo što su rekli Amerikanci? I ako ne, što e, onda zapravo e, zaustavlja djelovanje na, ovom dosjeu? Le Monde je također se dokopao nekih dokumenta komisije koji pokazuju da su zaključci EFSE o endokrinim disruptorima unaprijed napisani i da su pristrani. Možete li nam to potvrditi? Hvala vam na vašem odgovoru. Hvala sada gospođa Dali. E, hvala. Zahvaljujem i predstavniku komisije što je došao ovdje i što nam je iznio stav komisije, ali također što će nam odgovoriti na pitanja. Mislim da ono što nas zaista brine je činjenica da ovaj prijedlog traži nerealno visoku razinu kvalitete znanstvenih dokaza za endokrine disruptore što ograničava mogućnost da se eh, identificiraju i reguliraju ti disruptori. Što se toga tiče, posebno kod onih situacija gdje imate štetne eh, učinke kemikalije, to je pokazano i imamo podatke koji dokazuju da imamo promijenjenu razinu hormona, pa vidimo da to utječe na endokrini sustav. Dobiti dokaze da su štetni efekti eh, posljedica upravo tog djelovanja je jako teško. Dakle, tu moramo utvrditi postojanje štetnog učinka i način djelovanja i da dokažemo vezu između to, ta dva elementa. Bilo bi interesantno čuti od komisije zašto komisija traži upravo tu vezu i zašto otežava ove stvari, zašto postavlja tako težak teret dokazivanja kakav je sadržan u ovom prijedlogu. Druga stvar je ono što je već spomenuto, a to je promjena, e, dakle kod pesticida, ako vidimo da imamo zanemariv rizik od zanemarive izloženosti. Na stranu to što to nije u skladu sa e, načelom za koje su, su se odlučile vijeće, komisija i e, parlament i to je vidimo u ovoj direktivi o sredstvima za zaštitu bilja. Tu imamo načelo predostrošnosti koja štiti i one najranjivije, zašto onda komisija se sada odlučuje da promijeni e, e, dopuštenu izloženost stanovništva endokrinim disruptorima kroz hranu, tako da je sad to više veće dopušteno. I evo, ako kvalificirana većina se ne može naći na razini tehničkog odbora, postoji opcija da ministri na razini vijeća, dakle na političkoj razini donesu odluku. Hoće li komisija onda uputiti ovo vijeću ministara koji će onda donijeti političku odluku o tome? Hvala. A sada, ako, aha, gospođa Rivazi. Hvala. Hvala i gospodinu Miku što je došao ovdje. Govorit ću o sagi o endokrinim disruptorima. Čekamo kriterije za endokrine disruptore već toliko godina. Moramo čekati Europski sud eh, da nam kaže vi morate obaviti svoj posao, parlament vam kaže E, morate obaviti svoj posao. Sad zemlje članice se ne slažu sa vašim prijedlogom. E, imamo dosta kompliciranu situaciju u Europi. Ako komisija nije tu da štiti zdravlje europskih e, građana, onda nažalost moram reći da će to biti velika pljuska Europi. Nevladine organizacije su počele jednu peticiju, pokrenule peticiju koju su potpisale tisuće europskih građana i mnoge zemlje članice koje se i dalje ne slažu s vašim prijedlogom. Osim toga, endokrino društvo, tisuća znanstvenika okupljena pod tim društvom. Oni svi kažu isto i kad ćete vi nešto poduzeti? Znamo da i Kanadžani i Amerikanci utječu na vas, i na to kako izgleda ovaj prijedlog, ali e, Le Monde je upravo objavio članak e, gdje stoji da je od 12. E, mjeseca 2012. do 3. mjeseca 2013. EFSA, dakle agencija koja nam toliko informacija daje o glifozatima, na njihovi stručnici to rade, oni kažu da endokrini disruptori i njihovi negativni učinci bi trebali biti riješeni kao i sve druge kemijske tvari koje predstavljaju opasnost po zdravlje ili okoliš. Mogu li vas onda pitati biste li se vi složili, dakle vi komisija, vi gospodine Miko, biste li se vi složili s tom definicijom, jer ako pogledamo svjetsku zdravstvenu organizaciju, ona se uopće ne slaže s tom definicijom. Dakle, izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije navodi da tradicionalni pristup koji je zasnovan na riziku nije adekvatan za endokrine disruptore i da bi mogao dovesti do suprotnog zaključka. Slažete li se s onim što kaže EFSA ili ne? Kao drugo, Vi kažete da endokrini disruptori mogu biti odobreni ako dolazi do, ne, do zanemarive izloženosti po ljudska bića. E, to je opasno zato što je to klizava situacija e, jer možemo onda imati onaj princip koji, je, koji se zasniva na e, riziku i vidimo da vi onda na mala vrata pokušavate pogurati nešto i zaobići tu prepreku koja se već nalazi u zakonskim propisima i naša pravna služba nam je rekla da je to apsolutno ilegalno način na koji komisija djeluje. I dakle, definicija tih endokrinih e, disruptora po ovim kriterijima je tako stroga da uopće dovodi u pitanje ovo načelo predostrožnosti. Ja sam biologik. Ako vi hoćete dokazati e, taj način djelovanja, biološko objašnjenje načina djelovanja vas može dovesti do dva potpuno suprotna zaključka. Dakle, imate i nešto što dolazi poslije nečega, ali vi nikad ne možete dokazati kauzalnu vezu. Dakle, ono što me u prvom redu politički brine je to kakav imidž mi stvaramo u javnosti Europe. Dakle, što se tiče zaštita zdravlja, jer znam da su endokrini disruptori veoma važni. Kolegica je rekla kakve oni mogu imati učinak, oni mogu biti kancerogeni također mogu djelovati i na intelektualni razvoj djece. Dakle, što vam je potrebno da bismo mi bili sigurni? Primjerice, e, kakav je bio pristup e, industriji duhana. E, htjeli smo od njih da nam oni pokažu da su spremni raditi u javnom interesu. Sada, gospodine Miko, mislim da imate puno pitanja na koje trebate odgovoriti. Dajem vam riječ. Thank you very uh, Hvala vam lijepa i hvala vam na vašim reakcijama i pitanjima. Ja ću ih nastojati sve proći i nadam se da neću nešto propustiti. Pa, uglavnom, Mm, čini se da ste razumjeli da ove predložene promjene se obraćaju na pitanja koja su postavljena ranije, no ipak propitujete nešto što ste propitivali i prije. Dakle, ja ću nastojati biti jasniji. Prvo pitanje koje se odnosi na osnovnu grešku pod navodnicima, odnosno da bi se kriteriji odnosili samo na neko, a ne na sve relevantno zakonodavstvo. Na ovo je pitanje lako odgovoriti ako razumijem koje razmišljanje stoji iza toga. Dakle, naš mandat e, se odnosi izričito na biocide i proizvode za zaštitu bilja. Dakle, mi pretpostavljamo i vjerujemo da kad se postigne politički sporazum i kada budemo radili na predmetu, a imamo definiciju koja je u širem smislu usvojena u, sustavu, da će e, to pokrenuti e, i e, raspravu u drugim relevantnim zakonodavnim dokumentima, ali to nije bio za sada dio našeg mandata. Mogu e, jedino reći da će to biti sveobuhvatan zadatak što će značiti također e, da ćemo trebati potrošiti i mnogo vremena na to. Vi ste spomenuli više puta da su to najočitiji učinci i da je to također E, najspecijalniji e, način korištenja ovih e, tvari, dakle biocidi i proizvodi za zaštitu bilja i zato smo tome prvo pristupili. Dakle, evo, toliko o pravnim obvezama. Čuo sam da nismo uzeli u obzir činjenicu da je sud ukorio komisiju, a mi smo Mm, zapravo to više puta i priznali, ali molim vas da ne protumačite pogrešno odluku suda. Sud nije rekao da je problem u procjeni učinka. Sud je samo rekao da je procjena učinka trebala biti učinjena na vrijeme. Ona nije loša ili pogrešna ili je se nije smjelo provesti. Stvar je bila u tome da je nismo odradili na vrijeme. Kao što sam e, više puta već objasnio, procjena učinka nije sredstvo koje se isključivo vezuje uz određivanje definicije, nego je riječ o određivanju odgovornosti, jer u trenutku kada usvojimo definiciju, ona će stupiti na snagu od prvoga dana zajedno sa zakonodavstvom i E, treba ćete znati u tom trenutku što će se pripremati u sustavu i treba ćete biti spremni na to. A e, naravno treba imati odgovornost ako se sagleda i učinak. I ako vidimo predloženu definiciju, ona se temelji na hazardu, ne na riziku. I to nije bila svrha procjene učinka, ali mi smo trebali uvidjeti potencijalne posljedice bilo koje teoretske opcije koju bi razmatrali. Zatim, konkretna pitanja. Više puta je spomenuto u brojnim izlaganjima pitanje zanemarivog rizika i zanemarive izloženosti ili izlaganja. Dopustite mi da na početku dam objašnjenje koje se odnosi na pravni aspekt. Naravno, znam da je pravna služba parlamenta zauzela stajalište da smo izašli izvan okvira vlastitih ovlasti kada smo predložili to. No, moram reći da smo mi proveli istu analizu, a pravna služba komisije nas je razuvjerila u to da smo unutar okvira našeg mandata iz članka 78. koji jasno nalaže da imamo ovlasti za to i da treba uskladiti definicije i e, priloge sa posljednjim napredovanjima u znanosti. Dakle, mi smatramo da smo u okviru mandata, možda se tu nećemo složiti, ali ja ne mogu reći koja pravna služba ima više pravo. To je bilo prvo pitanje koje smo postavili pravnoj službi, trebamo li to učiniti ili ne, i dobili smo vrlo jasan odgovor, dakle, radili smo na temelju pravne analize naše pravne službe. Evo, toliko o pravnom aspektu, a sada o sadržaju ili meritumu. Ne volim eh, kada se brkaju tumačenja. Na eh, početku ove rasprave imali smo i polemiku o, zahtjevima za eh, veću potentnost ili za procjenu učinka i tako dalje. S druge strane, vršili su se pritisci, a mi i razumijemo te pritiske u smislu da će se tu raditi o učincima pojedinih molekula i da je teško odrediti pragove, tako da treba zauzeti pristup koji se temelji na zdravstvu. Dakle, zbog toga smo se pridržavali načela Svjetske zdravstvene organizacije i uzeli smo definiciju koja se temelji na hazardu. Ponavljam i naglašavam, dakle, ona je jasno utemeljena na hazardu rizik se pojavljuje u vrlo konkretnom slučaju izuzeća. Onda možete me pitati koliko će se izuzeća prepoznati u slučaju endokrinih disruptora. To će biti jedan manji dio, ne mogu sad reći točno koliko, ali bitno je naglasiti da kada govorimo o izuzećima, trebamo imati nešto što će dati praktične rezultate, što je mjerljivo i gdje to možemo odrediti. Ja vas pitam što znači zanemarivo izlaganje. Ja to vrlo dobro znam i to mogu definirati i raspolažemo svim metodologijama za definiciju zanemarivog rizika. Zanemarivo izlaganje je dosta neodređen pojav, pojam. Zanemarivo izlaganje znači da ste došli u dodir sa vrlo malom količinom tvari i u tome bi se vjerojatno svi složili. Mi smo uvjereni da u slučaju endokrinih disruptora rizik može biti visok čak i ako ste došli u dodir sa zanemarivom količinom tvari. Dakle, moglo bi se dogoditi da je zanemariv rizik manji od zanemarivog izlaganja. Ja ne poričem ni jedno ni drugo, ali želim to doista pojasniti. Dakle, mi smo precizniji s pojmom zanemarivog rizika i to moramo dokazati za određenu svrhu sa preduvjetom da nema alternativnih opcija i tako dalje, sukladno svim pravilima koja vrlo dobro znate. Dakle, mislim da nije ispravno to tumačiti kao promjenu pristupa, zato jer definicija je i dalje utemeljena na hazardu, a pristup e, u smislu zanemarivog rizika u vrlo strogim uvjetima može se primijeniti u slučaju vrlo konkretnih situacija i izuzeća. kritike koje su uputile brojne strane i nevladine organizacije kažu da se boje da se na taj način zaobilazi definicija utemeljena na hazardu i da na kraju neće biti niti jedne tvari na popisu zato jer će se e, iskoristiti ta definicija da se to provuče. No, kao što sam rekao već u više navrata na temelju informacija kojima raspolažemo, ja sam više nego uvjeren da neće moći postojati prazan popis endokrinih disruptora na temelju ove definicije. Imaćemo dosta dugačak popis stvari koje će biti zabranjene na temelju te definicije i neće biti lako dobiti izuzeća. Zatim, pitanje koje je s time povezano, a to je To su MRL-ovi. Dakle, mi po definiciji kažemo da ako je tvar zabranjena jer je ona endokrini disruptor eh, prema predloženoj definiciji, onda je MRL po defaultu onaj, eh, ona najmanja mjerljiva koncentracija. A ako temeljimo izuzeća na temelju e, rizika, e, pitanje je hoće li to biti drugačije i iskreni odgovor je da to je teoretski dobro, ali treba dokazati da MRL ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Dakle, mislim da je to teško dokazati i to će se procjenjivati od slučaja do slučaja ukoliko do toga dođe. U svakom slučaju to je važno, treba razumjeti da od tvari koje do sada još nisu procijenjene na temelju toga i koje će potpasti pod definiciju o hazardu u endokrine disruptore. Dakle, neće se ni u kojem slučaju dogoditi da će se MRL povećati. On će se smanjiti u većini slučajeva i onda ćemo na kraju u posebnim slučajevima morati procijeniti hoće li on biti niži. No, nema nikakve pretpostavke da će se MRL promijeniti u smislu da će porasti. Onda postavljeno je pitanje o definiciji svjetske zdravstvene organizacije, kako to da ona nije doslovce preuzeta u našem prijedlogu. Treba dobro razumjeti značenje predložene definicije. Trebamo djelovati unutar e, zakonskih okvira o pesticidima i biocidima i to je već povezano sa definicijom onoga što predlažemo. Dakle, ono što je zadržano u tim e, zakonodavnim aktima je ispravna i prikladna interpretacija definicije Svjetske zdravstvene organizacije i koja je onda provediva sukladno zakonodavstvu koje je na snazi. Da, zatim e, teret dokazivanja. Možda nisam e, bio dovoljno jasan kada sam e, objašnjavao promjene u formulaciji. Dakle, ove promjene su usvojene upravo kako bi se riješilo to pitanje. Nije istina da tražimo dokazivanje negativnih učinaka na ljude. Mi tražimo istu razinu dokazivanja kao što je predviđena definicijom Svjetske zdravstvene organizacije. To se možda temelji na ispitima na životinjama ili ispitivanju in vitro, ali to je tako zato jer prvi nacrt nije sadržavao jasnu definiciju u prvoj rečenici, nego je to trebalo iščitavati u daljnjim podtočkama. Dakle, mi smo dali jasniju definiciju i ne tražimo dokaz učinka na ljudsko zdravlje, nego kažemo da ako tvar e, ima učinak, onda je prikladna i onda objašnjavamo dalje da je to utvrđeno ispitivanjima in vitro i na životinjama. Dakle, htio sam samo reći da je razina, odnosno teret dokazivanja isti. Onda Više puta se spomenulo pitanje potentnosti i dio mandata koji se odnosi na konkurentnost našeg poljoprivrednog sektora i tako dalje. To je vrlo teška rasprava. Iskreno rečeno, svi vi to uviđate i trebalo bi imati nešto što će beskompromisno štititi ljudsko zdravlje, no istovremeno ne smijemo ugrožavati konkurentnost naše poljoprivrednog sektora u odnosu na poljoprivrede drugih dijelova svijeta. Mi smo se jasno opredijelili za definiciju na temelju hazarda i nismo htjeli uključiti u to potentnost jer smo prihvatili nakon vrlo temeljite rasprave činjenicu da ove tvari djeluju na vrlo specifičan način endokrine tvari djeluju u vrlo niskim koncentracijama. Kao što sam rekao, to mogu biti neke molekule koje imaju učinak i teško je reći gdje je prag. I zbog toga se definicija temelji na hazardu i zbog toga e, smo odabrali ovaj sustav i nismo uzeli u obzir potentnost. Dakle, unatoč tome što e, pristup na temelju rizika u odnosu na onaj na temelju hazarda bolje raspolaže iskustvom e, u brojnim procjenama rizika, ipak smo e, prihvatili one druge argumente i usvojili smo definiciju na temelju hazarda. Pitali ste me, sažalim li se s onime što kaže EFSA? Sviđa mi se to pitanje i mogu vam reći da imam svoje mišljenje, no moram vas podsjetiti na to da su, su zakonodavci odlučili prije mnogo godina da nije dobro ako e, upravitelj za rizik procjenjuje znanost odlučili smo podijeliti procjenu rizika i upravljanje rizikom, a procjena rizika temelji se na znanosti i odlučili smo da ćemo to povjeriti EFSI i drugim tijelima, a upravitelj rizika mora e, djelovati na temelju te procjene onaka kakva ona jest. Dakle, moj položaj na ovoj funkciji nije propitivati ili ocjenjivati znanstvenu utemeljenost ili valjanost tijela koje postoji upravo kako bi procijenilo znanstvena saznanja. Dakle, ja ono što dostavlja EFSA, shvaćam kao znanstveno mišljenje našeg znanstvenog tijela i djelujem na temelju tih informacija. Mi smo otišli i korak dalje od toga jer smo smatrali da je to potrebno za upravljanje rizikom. Dakle, rekli smo da je e, procjena rizika dovoljno, ali odlučili smo se za hazard upravo zbog ove vrlo obsežne rasprave o endokrinim tvarima. Dakle, ne želim e, da smatrate osobom koja se slaže ili ne slaže sa EFSom, nego jednostavno mi je dužnost držati se njihovog mišljenja kao procjenitelja rizika i posljednje napomene dakle, na još neodgovorena pitanja. Želim vas podsjetiti na nešto. Više puta je rečeno da se bojimo toga da bismo mogli dopustiti upotrebu tvari koje su kancerogene ili opasne po reproduktivni sustav i tako dalje. To je zapravo veza između endokrinog djelovanja i e, nepovoljnih učinaka na zdravlje. Želim vas podsjetiti na dvije stvari koje vrlo dobro znate. Prvo, sve tvari se procjenjuju prema riziku koji predstavljaju, općenito govoreći. I ako su učinci poznati, onda bi trebali biti već obuhvaćeni u toj procjeni rizika. To možda je ponekad teško i zbog toga e, u zakonodavstvu je predviđena jasna obveza da se E, razmotri mutagenost, kancerogenost e, i to od temelja i dakle ako ono što činimo ovdje u slučaju endokrinih disruptora je umnožavanje onoga što već imamo kao postojeće samorazumljivo načelo. Dakle, kancerogene stvari se ne odobravaju i to je već predviđeno u sada važećem zakonodavstvu, no budući da je endokrino djelovanje šire i ide van okvira toga, onda imamo i ovu sadašnju definiciju. Dakle, to jednostavno nije istina. Nije istina da je kancerogenost e, ili toksičnost po e, reproduktivni sustav ugrožena ovom ili onom riječju u definiciji endokrinih tvari. To je neovisno uređeno i to već postoji kao kriterij. Dakle, mi smo to proširili na druga djelovanja, dakle uključili smo ta, ali također i druga djelovanja na endokrini sustav i E, zato treba e, razumjeti zapravo što se želi postići ovom e, predloženom definicijom. I nadalje, sjećam se vrlo dobro ove rasprave, ja sam bio postavljen za ta pitanja i kada je to stiglo na naš stol u glavnoj upravi za okoliš. Dakle, temeljna rasprava je mm, išla na sljedeći način. Dakle, hoćemo li pristati na definiciju svjetske, zdravstvene organizacije, hoće li se temeljiti na hazardu i na potentnosti i hoćemo li razmotriti potencijalne učinke da ili ne. I u svim slučajevima odgovor je bio da, odnosno držali smo se onoga što smo smatrali ispravnim. Želim vas podsjetiti do koje smo točke stigli u toj raspravi prije dvije godine i dokle smo stigli sada sa ovim prijedlogom. Dakle, nadam se da sam uspio odgovoriti na sva pitanja i komentare. Neću komentirati e, pitanja o tome tko je ispolitizirao ovu raspravu. Hvala vam. Hvala lijepo. vama. Gospodine Miko, i posebno vam želim zahvaliti na vašoj hrabrosti, jer mislim da je ovo uvijek jako, jako teška tema za raspravu u odboru našem i Mogu samo reći da ćemo vrlo, vrlo pozorno pratiti daljnji razvoj ovog dosije i da ćemo poticati komisiju da poboljša ovaj prijedlog. A sada možemo nastaviti sa točkom broj 15 u, na dnevnom redu, to je razmjena gledišta s Europskom komisijom o komunalnim otpadnim vodama. I riječ bih dao gospodinu Mogaju, koji je direktor odjela upravo za otpadne vode u nadležnoj općoj upravi. Hvala lijepa. Ja bih vas molio da počnemo sa našom prezentacijom. Odmah i evo stigla je. Dobar dan svima i hvala vam lijepo da ste me pozvali. Molimo vas, oni koji odlaze iz prostorije, da to učine brzo i tiho, a mi ostali ćemo nastaviti s radom. Molim, tiho i brzo. Hvala. Dakle, još jedan hvala predsjedavajući. Ja bih e, samo u nekoliko minuta uzeo da vas provedem kroz ovu kratku prezentaciju koja mislim da će biti vrlo korisna. Prvo, da vas da se podsjetimo što je to zapravo komunalni otpadne vode prema direktivi. Dakle, barem kako je to bilo kad je direktiva donesena. Dakle, vrlo je važno imati prikupljenu otpadnu vodu u nasiljima, u komunalnim urbanim sredinama, a nakon toga imamo i posebne zahtjeve koje se moraju ispuniti glede zbrinjavanja tih otpadnih voda i e, s jedne strane imamo dakle sekundarnu obradu tih voda da ne bi bile štetne, a s druge strane imamo još mogućnost jednog još jače, stra, jače obrade u vrlo osjetljivim okolišima gdje se ide na uklanjanje dušika i fosfora s obzirom na to kakva je kvalitete bila otpadna voda u tom aglomeraciji. A znao sam da nešto neće funkcionirati sa ovom daljinskim komandom za Dakle, mi znamo da govorimo o direktivi koja je definirala da svako naselje veće od 2000 ljudi mora imati sustav za pročišćavanje tih otpadnih komunalnih voda i to se onda uzima sekundarna obrada ili eventualno još dodatna stroža obrada. Ovo što sada gledamo je takozvani status implementacije. Mi gledamo kako se direktiva o tim komunalnim otpadnim vodama implementira u različitim državama gledamo koji su problemi koje su identificirale zemlje članice i pokušavamo naravno vidjeti kako je stanje u svim zemljama članicama, ali nažalost ovaj puta nismo mogli uključiti podatke iz Italije i Poljske, pa smo onda raspravljali s tim zemljama o o problemima koje su ispričavali, a isto tako nemate podatke za Hrvatsku jer Hrvatska još nema obvezu izvješćivanja budući da je nakon svog pristupanja Europskoj uniji imala jedan tranzicijski, dakle jedan period razdoblje prijelazno. A sada možemo odmah preći na sljedeći slajd. To je uglavnom vidite ono što sam već, o čemu sam govorio. Gledajte ovdje. U prvom stupnju imate prvom imate prikupljanje otpadne vode iz naselja i oprostite mi smo sada već 28 članica ali bilo je naravno različitih obveza od 2000 zato smo tu odvojili EU 15, 13, 28 jer smo imali različite obveze ovisno o tome koje godine riječ vidite one 15 država koje su duže tu, tu imamo vrlo visoke rezultate e, kod e, prikupljanja, također kod sekundarne obrade, ali imamo znatno manje i kod zemalja koje su se kasnije pridružile Europskoj uniji. I vidite, kod njih je direktiva se kraće vrijeme primjenjuje, prema tome imaju slabije razvijenu infrastrukturu, a ima i drugih problema s kojima se moraju nositi, no ja ću o tome kasnije detaljnije govoriti. Ovo je otprilike ovo je tu, da kažemo, sukus i glavni nalaz čitavog našeg izvješća i što sad komisija radi u vezi s tim. Mi sad uglavnom imamo predviđeno, imamo četiri vida djelatnosti akcija kako bi pomogli zemljama članicama. Prvo imamo financiranje evropsko i znači tu imamo ili iz Europske investicijske banke ili iz, e, imamo Jaspers program iz različitih dijelova naše komisijne administracije i tu održavamo recimo čitav niz sastanaka u zemlji sa zemljama članicama da vidimo koji su problemi koje pokušavamo zriješiti nacionalni njihovi, a onda možemo koristiti i različite druge e, proceduralne korake, čak i pravne recimo onim zemljama koje unatoč svemu nisu razriješile probleme i ne implementiraju direktivu bez obzira na svaki rok koji je istekao. Ovdje imamo još jednu prikaz gdje vidite geozemljopisno kako je raspoređeno i oprostite malo je mala ova mapa ali ovdje vidite sve što je plavo je dobro uglavnom a ono što je crveno to je vrlo niska niski stupanj usklađenosti, a zeleno i žuto je nešto malo bolje od crvenog. To bi otprilike bilo to što se tiče obrade otpadnih voda, sekundarne ili još dodatne. Imamo još jedan element koji smo uključili u izvješće o kojem tu raspravljamo, a to su investicije. Mislim da je to jedna vrlo važna tema jer je to jedna od najvažnijih tema kod implementacije direktive i zato je vrlo bitno određivanje prioriteta. Vidite ovdje neke brojčane podatke, ali prema, to su uglavnom procjene koje se temelje na podacima koje imamo i zemalja članica. Trenutno investicije u taj sektor su iznose oko 22 milijarde eura godišnje, to je otprilike 25% tih sredstava se financira iz europskih fondova. Očekivane investicije od 2015. do 2018. će biti 25 milijardi eura godišnje. I vidimo da su već prvi rezultati iz e, investicija koje su sufinancirane iz fonda za strateške investicije već se pokazali. Dakle, to su bile uglavnom projekti infrastrukture i vidimo koliko je tih 8600 ih je već izvršeno od, od planiranih koje treba izvršiti. Uglavnom e, su već 37% sustava za pribranje i od toga ide sustavnje za prikupljanje, a 63% tih sredstava odlazi na same pogone za preradu. Dakle, vidimo da je nedavno isto tako jako puno investirano. Komisija i kao Europska investicijska banka su radile sa vladama zemalja članica da se ubrza posao na realizaciji tih projekta. Isto tako radimo na ubrzanju procesuiranja podataka, jer inače nećemo moći ni vas, niti opću javnosti obavijestiti o tome što se događa. Nadalje pokušavamo promovirati investicije u inovacije, jer smatramo da to može bitno, na dugoročno gledano, naravno smanjiti trošak investicija i na kraju razmišljamo i koje mjeri to može pridonijeti ukupnom rastu gospodarstva i stvaranju radnih mjesta. Prema tome smatramo da su tu vrlo, vrlo substancijalni e, koristi koje se mogu iz toga izvući i koliko smatramo da bi se moglo i 600 tisuća konkretno e, radnih mjesta s punim radnim vremenom stvoriti dugoročno gledano u upravljanju i dakle obradi upravljanju otpadnim vodama kom, naseljima. To bi bilo ukratko prilike jedan mali uvod u ovu temu da vidite koliko je to jedna bitna i perspektivna tema. Hvala vam na toj prezentaciji. Imate li što reći o tome? Imate li komentara, pitanja? gospodin Brennan. Dakle, ta pitanje o povećanom prikupljanju i povećanom zapravo odlasku ili nestajanju otpadnih voda, što je vrlo veliki problem u naseljima u Europskoj uniji, posebno je velikoj brini. Zbog klimatskih promjena su i kiše i napad, dakle da kažemo te sve silovitije i one su jednostavno prevelike, a da bi se mogle organizirano odvesti te otpadne vode kroz otpadne sustave odvodne i kanalizacije. Prema tome tu imamo jako puno tih otpadnih voda koje nam ne idu tim reguliranim putem i vrlo često završavaju gdje ne treba jer nema ni dovoljno vrtova koje bih mogli apsorbirati jer recimo onda i problemi sa parkiralištima ili sa garažama budući da kada kiša pada onda se sve to napuni vodom i na kraju ljudi su recimo, mislim, kako se arhitektura mijenjala i kako su se povećavali broj parkirališta ili čak garaže, kako su se zbog toga da se poveća mjesto za parkiranje smanjivale travnjaci pred kućama ili vrtići iza kuća, onda to u kombinaciji sa klimatskim promjenama dovodi do jako velikih problema i jako puno poplava, odnosno nekontroliranog odlaska otpadnih voda, i što stvara dodatne probleme. I pitanje kako ste to uzeli u obzir kod e, ovih vaših budućih projekcija i projekata ulaganja u management otpadnih voda. Da, gospođa Dornano, mi smatramo da je dakle problem otpadnih voda i njihov tretman je vrlo važan u Europi. Imamo sve manje pitke vode, ani tehničke baš nema. Mi znamo da oko 120 milijuna evropljana nema u svojim stanovima apsolutno pitku vodu u svojim stanovima, u svojim kućama. Prema tome, možemo samo konstatirati da većina zemalja članica je potpuno suglasno sa tom direktivom koja se revidira i sa svim propisima koji bi trebali iz toga proizvesti. Osim toga, to je sekundarna ili biološka obrada otpadnih voda je isto tako vrlo relevantna. Trenutno, se borimo i protiv dodatnih štetnih tvari koje se nalaze u otpadnim vodama. Prema tome vidimo koliko nam je bitna i ova dodatna obrada i nakon biološkog tretmana otpadnih voda. Naravno, pitanje financiranja je jako važno. I mislimo da se javne institucije, ustanove i zgrade moraju pridržavati posebno stringentnih propisa, iako to nije uvijek izvedivo zbog općeg stanja, posebno financijskog. E sad, da li bi tu moglo doći do nekakvog olabavljivanja, olakšavanja u primjeni tih stringentnih pravila kod različitih um, javnih objekata koje jednostavno nisu u stanju još tu infrastrukturu adekvatno um, preurediti prema onom kako to propisi traže. To je isto pitanje. Evo sad odmah dajem uh, riječ predstavniku komisije da odgovore na vaše pitanje. Hvala. Evo ovo prvo pitanje kad govorimo o komunalnim otpadnim vodama i o tome koliko nam izmakne i koliko ne možemo prikupiti. To je jedno pitanje koje ne pogađa samo Britaniju, nego se u raznim zemljama na razni način to regulira. Postoje naravno u, gradi, u propisima o graditeljstvu isto tako već e, predviđene su odredbe koje bi to trebalo unaprijed regulirati kad se već projektiraju i grade naselja. Ali ukratko, to je jedna tema kod koje mi gledamo kako pomoć zemljama članicama da to razriješe. Jer e, njihove vlasti nacionalne se već time uglavnom bave. Jedna od mjera koju mi uglavnom promoviramo je jest da se lokalne jedinice vlasti time bave i da osiguraju da ima manje betonizacije u naseljima kako bi zemlja, kako bi voda mogla biti apsorbirana u zemlju, a onda to jasno pomaže i ekologizaciji, naime po zelenjavanju, pomaže tome da nemamo poplave, ali to je isto tako se vraća u prirodnu cirkulaciju, ali taj isti problem se dobrim dijelom ponavlja i kod pomorskih i morskih okoliša i tu imamo recimo uz more isto posebne probleme što kanalizacije jednostavno nisu dostatne da progutaju svu otpadnu vodu da bi se ona onda uređenim putem tretirala i prerađivala. Sad na drugo pitanje. Na specifično pitanje kako različite općine i nisu u stanju e, rješavati problem nužne infrastrukture kod svojih javnih zgrada i kako to pomoći, da li možemo tu predvidjeti neka izuzeća. Prvo gledamo naravno dakle to dolazi, koliki su problemi i onda pogledamo kolike su obveze koje oni moraju iznati i kolika je količina o kojoj mi govorimo. Recimo ako su to općine od 5000 do 5000 ljudi, onda to ipak e, mi dajemo preporuke da same zemlje to riješe unutar svoje sustava administrativnog. I to ide kompletno po načelu subsidijarnosti, na njih prenesemo da oni to rade. Međutim, ako su veći problemi i vića naselja, onda pokušavamo e, to iskombinirati nekim projektom koji su financiran onda izravno od e, nekog od evropskih fondova i pokušavamo to tako izgraditi, tu infrastrukturu i razriješiti. Hvala. Mislim da možemo sada završiti ovu točku s ovom točkom a sljedeća točka na dnevnom redu su biološki niskorizični pesticidi. Imamo nacrt teksta rezolucije. Čekamo na naše ostale članove koji će o tome govoriti, ali ovdje su svi izvjestitelji gospoda Dorfman i Poc pa možemo onda i početi već sa raspravom o nacrtu teksta za buduću revoluciju, prijedloga, dakle, rezolucije za sada. Pa ko će od vas dvojice početi, gospodin Dorfman? Ili gospodin Poc? Evo, gospodin Poc će početi. I ja bih htio zahvaliti svim kolegama na... ...in this committee, so I would like to thank to o uh, jednoglasnom izglasavanju tog teksta u našem odboru. Mislim da to nije, inače neće biti od svih u parlamentu tako jednoglasno poduprto, ali inače smatramo da će u industriji to biti naići na jako dobar, e, zapravo jako dobru potporu jer mi znamo koje je stvar. je da se smanje rizici, da se smanje na pola štetne tvari kao i količina pesticida koji se ovdje koriste. Postoje samo sedam niskorizičnih pesticida za sada koji imaju dozvolu da izađu na tržište, šest od njih su biološki. I oni su dobili dozvole na maksimalna razdoblja jer e, oni koji nisu za sada dobili dozvolu i imaju problema sa dugim procesom registracije. I riječ je naravno o vrlo važnim stvarima za biološki uzgoj, za javno zdravlje i za okoliš generalno. I smatramo da bi se to trebalo jako jasno poduprijeti e, u našem tekstu prijedloga rezolucije. Nema neki puno novih elemenata jer sve je to već u e, uredbi 1107 iz 2009. već i zapravo navedeno. To su navedeni biološki niskorizični pesticidi, a rezolucija ne teže kemijske niskorizične pesticide. Nadalje, želimo da se ubrza i pojednostavni procedura za puštanje na tržište bioloških niskorizičnih pesticida, te da se ovlasti prenesu na komisiju da može izdavati te te e, dozvole. Tekst usmenog pitanja naravno odnosi se na legislativne i nelegislativne mjere u vezi sa biološkim niskorizičnim pesticidima kao i rokovima za koliko će biti šta potrebno da se u budućnosti odradi i stupi na snagu. Nadalje, mi od komisije očekujemo da će nam odgovoriti na nekoliko dodatnih pitanja. Jer industrija bi voljela vidjeti da se provede je za dvije godine jedna provjera prikladnosti, ali komisija bi više voljela da se napravi cijeli da se dakle ova uredba 1107 iz 2009. Prive, podvrgne kompletnom refit programu što bi moglo onda trajati čak deset godina. Mislimo da bi e, ova jednostavno provjera prikladnosti ili da kažemo adekvatnosti još za sada te direktive kako to industrija traži bi bila sasvim dovoljna. Jer e, ja bih još volio čuti od komisije i komentare na to da vidimo kako će to onda izgledati sa provjerom učinkovitosti i prikladnosti te uredbe. Hvala Herbert, sad ima riječ. Da, mislim da nemam šta puno dodati o ovom što je kolega Poc iznio. Ja bih se želio zahvaliti svim suizvjestiteljima i autorima. Mislim da smo uglavnom postigli uglavnom jednu suglasnost ovim najvažnijim stvarima što je i se pokazalo na jutrošnjem glasanju odboru. I kao što je rekao kolega Poc, je o onoj uredbi iz 11.07 iz 2009. koja je sama po sebi već i predvidjela jedno ubrzani izdavanje potrebnih dozvola za stavljanje na promet bioloških niskorizičnih pesticida. To je dovelo do toga da šest tih substanci dobije dozvolu, ali čitav niz tih e, tvari je već prije imao dozvolu za bude na prometu i na tržištu, ali su onda te dozvole istekle, pa je sad potrebno jedan, jedan ubrzani postupak autorizacije i registracije takvih proizvoda. A i zato što znanost trenutno, barem na evropskoj razini, vrlo aktivno radi na tom području i postoje poduzeća koja proizvode takve biološke niskorizične pesticide, a rade i na razvoju novih. Kao što je kolega Poc rekao, mi bi jedan fitness check, dakle provjeru, još uvijek te adekvatnosti i prikladnosti mjera preferirali, jer je to puno brže nego čitav refit program komisije i možda čak je i manja od fitness čeka provjere prikladnosti potrebno, samo jedan delegirani pravni akt koji bi, što je po logici stvari bio još puno brži i bilo bi dovoljan da jednostavno brza ove procedure kod stvari koje su tako i tako već provjerene, ali treba vidjeti da li bi takav jedan proceder bio uopće moguć, to treba vidjeti s komisijom i pravnim službama. Činjenica je da oni koji razvijaju takve proizvode, dakle vrlo često nisu velike korporacije kemijskog e, metija, nego vrlo često neke male institucije ili jednostavno dolaze iz znanstvenog, iz znanstvenog okruženja i onda je jedan proces registracije dugi, za njih gotov nemoguć da onda to svoje sredstvo puste u masovnu proizvodnju i prodaju, jer je to košta puno novaca i puno vremena, takva pa registracija. A mislimo da bi u tim poljoprivrednim malim dobrima ili općenito poljoprivredi Europe to bilo jako korisno da se to ubrza i da mogu početi koristiti te niskorizične biološke pesticide, to je apsolutno u interesu potrošača i zaštite okoliša. Pa stoga mislim da bi nakon ovog pozitivnog glasanja, vrlo vjerljivog danas ujutro, mislim da bi trebali nastaviti raditi na tome i pokušati u tekstu još razraditi E, kako stvoriti najbolje pretpostavke za komisiju da tu ubrza postupak i nađe rješenje kako će najbezbolnije ubrzati postupak. Jer sam cijeli proces refita, program refita može trajati dosta godina i tu nam nije ništa pomognuto s time, možda delegiran ja kao što je kolega predložio. Hvala lijepo. A hvala sada gospođa Adorno. Hvala. Kao su izvjestiteljice na ovom tekstu, htjela bih samo ukazati na neke stvari. Što se tiče rizika povezanih sa zdravljem i korištenja tradicionalnih kemijskih tvari, mislim da je veoma važno povući crtu između onih poljoprivrednika i uzgajivača koji imaju direktni kontakt sa proizvodom od ostatka stanovništva to bi će nam omogućiti da se fokusiramo na činjenicu da je zdravlje poljoprivrednika još eh, u većoj opasnosti eh, i više ugroženo pesticidima. Naravno, postoji još uvijek nezaključena rasprava o tome da se određeni postotak pesticida može koristiti čak i u ekološkoj proizvodnji. I možda bi ovo bio najbolji način da se zaštite oni koji su u to uključeni. Mislim da je također veoma važno zaštititi ekološki sektor, eko uzgoj. U ovom tekstu se s pravom e, govori na dužinu e, procesa e, odobravanja i ovu fazu prije stavljanja na tržište kod niskorizičnih pesticida te barijere su još veća gnjavaža ako se uozme u obzir da je to povezano sa činjenicom da u agrokemijskom biznisu se suočavamo sa oligopolom. Dakle, veoma je teško konkurentima e, da uopće stupe na tržište, posebno oni koji žele razvijati ekološke pesticide. Dakle, to je ogromna prepreka jer nema dovoljno tržišnog natjecanja i zbog e, tih velikih igrača Bayer i Monsanto primjerice su se sada spojili i činjenica da ponekad se odobrenja ne izdaju, ne zbog toga što rade zemlje članice, kao što implicira se u tekstu, nego zbog činjenice da je to posljedica toga što neke od tih ekoloških pesticida su manje učinkovitih od kemijskih. Naravno, na tom frontu treba postići promjenu. I veoma je važno da se vodi, da se provede kvalitetna rasprava i da se omogući uzgajivačima e, pristup niskorizičnim proizvodima za zaštitu. E, mislim da je pravi čas da se nešto poduzme. Moramo e, uzgajati usjeve koji su kompatibilni sa održivim razvojem kako bi poljoprivrednici manje koristili kemijske pesticide. Možda bi bila dobra ideja imati na umu da oni koji su ovo razvijali, dakle radi se o zemljama članicama i o predstavnicima EFSE, to znači da su zemlje članice uključene u ovaj proces. Veoma je važno poštivati ovlasti i prava zemalja članica jer je na njima da odobravaju upotrebu tih sredstava za zaštitu bilja, odnosno aktivnih tvari nema nikakvog smisla da se ubrzava procedura ako će to e, ići na uštrb zemalja članica. Hvala. Ne znam, e, javlja li se još netko za riječ? E, u tom slučaju gospođa Delej. Hvala. Samo vam hoću ukazati na činjenicu da su prethodni govornici uspoređivali kemijske pesticide s ekološkim pesticidima ili sredstvima za zaštitu biljaka. Mislim da je to jedan e, dogmatski pristup i mogu vam reći da u prirodi ima puno otvora, otrova. Priroda je zapravo izumila te otrove, a ne biokemijski kompleks. Moramo se tu paziti i što se tiče ovih niskorizičnih pesticida moramo u potpunosti izvršiti procjenu. Mislim da je preopasno da se izdaje dozvola na neodređeni rok zato što stalno dobivamo nove dokaze, nove podatke. Mislim da trebamo poticati istraživanje i da odobravanje i stavljanje na tržište, eh, treba, odnosno postupci vezano za to trebali bi biti isti za ekološke i za neekološke pesticide. Tako da eh, bismo trebali tu biti otvoreni za sve opcije jer danas poljoprivrednici trebaju stabilnost, ali također trebaju i štititi svoje usjeve. Tako da je važno poticati zemlje članice da razmijenjuju informacije koje imaju. Hvala. gospodin e, Balca, izvolite. Hvala. Sada sam se javio za riječ zato što mi je palo na pamet jedno pitanje koje je vrlo kratko. Razmišljamo o zaštiti okoliša od e, stakleničkih plinova i mislimo da je to tako važno da smo spremni subvencionirati tehnologije koje ne koriste, ne ispuštaju ugljični dioksid kao što su sunčava energija i energija vjetra i tako dalje. Iz toga proizlazi logično pitanje. Želimo zaštititi zdravlje ljudi. To znači da bismo htjeli promicati ove biološke pesticide. Postoji li išta što bi nas spriječilo da subvencioniramo korištenje tih pesticida, tih bioloških pesticida? Hvala. Hvala. Ne znam. Ima li još nekakvih pitanja za komisiju vezano za ovu temu? Ako tomu nije tako, onda ću dati riječ komisiji da nam daje odgovore. Hvala, dame i gospodo. Komisija pozdravlja ovu raspravu i sadržaj ovog prijedloga i mi smo zaista u potpunosti upoznati s ovim temama koje je nekoliko zastupnika istaklo. Što se tiče nekih od njih, e, već smo i poduzeli neke mjere, to je sada u tijeku, kako bi se te stvari riješilo i da bi se cijela ta stvar ubrzala. Kao prvo vas podsjećam na načelo na kojem počiva zakonodavstvo, sadašnji, sadašnji zakoni odobranje, odobrenje tvari koje će se koristiti kao pesticidi, neovisno o tome da li su biološki ili sintetski po svom porijeklu, je moguće dobiti tek kada te tvari prođu kroz procjenu rizika. Dakle, tu ne postoji razlika. Što se tiče procjene rizika, u sustavu nema razlike za biološke i za sintetske e, tvari. Zato se to i percipira kao dugo, teško i skupo, posebno što se tiče bioloških proizvoda. Dakle, posebno kada se radi o nekim malim tvrtkama koje žele prodavati te biološke pesticide. Kao što smo rekli, nema razlike između postupanja sa biološkim i sintetskim pesticidima, ali postoje drugi zahtjevi što se tiče podataka koji se trebaju dostaviti. I tek nakon uspješne procjene rizika se nakon toga e, tvar može klasificirati kao niskorizična. U našim zakonima ne predviđamo samo e, kategoriju niskorizičnih e, tvari, nego imamo i ono što nazivamo osnovnim tvarima. I tu imamo cijeli niz sintetskih i drugih tvari. I evo, naglašavam, dakle, ova kategorizacija e, nisko rizične tvari, e, tu nema razlike između sintetskih i bioloških tvari. Znači u ovom u ovim zakonima kakvi jesu i sintetske i biološke tvari mogu se smatrati niskorizičnima. Malo nas e, zbunjuje terminologija koja se koristi u ovom zahtjevu gdje se govori o biološkim niskorizičnim tvarima. Jer kao što smo već rekli, u zakonu ta kategorija ne postoji i održivo e, korištenje pesticida. Dakle, tu se govori samo, inače, citiram, o niskorizičnim tvarima koje se koriste u nekim konkretnim područjima. Dakle, i onda se oni trebaju smatrati prioritetnima. Zahtjev za, za nacrt rezolucije navodi cijeli niz mjera od ovih e, hitnih mjera koje su upućene i komisiji, i zemljama članicama i e, Europskoj organizaciji za zaštitu bilja, dakle e, da se omogući brže stavljanje na tržište bioloških niskorizičnih pesticida. Cijeli niz njih tih mjera su trenutno u fazi provođenja. Pod nizozemskim predsjedanjem smo raspravljali o nekim od aspekata koji su tu istaknuti i tijekom njihovog predsjedavanja smo zamoljeni da provedemo plan za poticanje, odnosno promicanje održive zaštite usjeva u okviru postojećeg zakonskog okvira se sada provode neke od tih mjera, one su više struke. U ovom momentu revidiramo kriterije koje se koriste e, za klasifikaciju, odnosno kategorizaciju nekih tvari kao niskorizičnih. 2009. je e, usvojen ovaj e, akt i cijeli niz bioloških tvari e, se onda ne bi mogle po njemu tako kategorizirati. Sad trenutno to revidiramo, radimo na tom nacrtu i tu se cijeli niz aspekata raščišćava. Taj nacrt e, će također obuhvatiti feromone, neke viruse koji će se automatski smatrati e, niskorizičnima. Ovaj je sad nacrt e, u fazi povratnih informacija. Kada prođe tu fazu, e, također imamo i javnu raspravu i onda ćemo to dati stalnom odboru i onda će to ići na glasovanje. To se e, izrađuje u suradnji sa mnogim dionicima, ne samo u poljoprivredi, nego to su i nevladine organizacije, udruge poljoprivrednih proizvođača, Dakle, nadamo se da će to uskoro biti usvojeno. Evo, to je jedna od glavnih mjera koje predviđamo i onda će to također e, biti, e, nakon toga će to proučiti parlament i vijeće. Još jedna aktivnost e, kojom u postojećem zakonskom okviru nam nastojimo povećati mogućnost korištenja tih e, bioloških e, tvari. Dakle, postoji cijeli niz tvari koje bi se potencijalno mogli smatrati niskorizičnima, a to je dakle usvojeno prije deset godina u vrijeme kad kriteriji nisu postojali za ovu kategoriju, a znači oni sada e, se natječu sa sintetskim pesticidima, dakle već imamo cijeli niz pesticida koji su na tržištu i ti proizvodi sada će doći u fazu kada trebaju obnoviti dozvolu jer su dobili dozvolu na 10 godina. I dakle u okviru te obnove dozvole ćemo prioritet dati onim tvarima gdje komisija skupa sa stručnjacima je zaključila da se radi o potencijalno niskorizičnim tvarima. Dakle, to će omogućiti da oni budu, imaju prioritet i da dakle da onda može se s njima postupati u skladu sa propisima koji se odnose na niskorizične tvari. Kako bismo premostili taj jaz koji postoji između situacije koja je sada i obnove dozvole tih tvari, jer kao što sam rekao na samom početku, radi se o sofisticiranom i detaljnom procesu procjene rizika koji naprosto zahtjeva određeno vrijeme kako bismo premostili taj jaz mi smo odlučili eh, napraviti neobvezujuću listu potencijalno niskorizičnih tvari koje će u najmanju ruku omogućiti zemljama članicama da same odrede neke prioritete u eh, tom procesu procjene rizika na dobrovoljnoj osnovi i također onda će moći koristiti te već identificirane tvari i onda će ih moći e, uključiti u ovaj integrirani proces e, upravljanja štetnicima. Dakle, ne jedna od nehitnih mjera, ali vi ste također ukazali na e, problem učinkovitosti tih tvari koja je često niža od sintetskih pesticida. Europska organizacija za zaštitu bilja E, koja e, uključuje i zemlje koje nisu članice Europske unije, nego također zemlje Istočne Europe i Mediterana. U ovom momentu osmišljava nove smjernice koje će omogućiti jedan, jednu prikladniju procjenu učinkovitosti niskorizičnih tvari. Nadamo se da će do kraja sljedeće godine to biti već dostupno. Imamo cijeli e, niz pitanja vezano za refit Komisija je odlučila da kroz proces e, procjene mm, učinkovitosti pošalje cijeli paket tih e, zakona o pesticidima i izgleda da ovaj proces refita zapravo malo kasni u fazi. Ovaj proces refit, odnosno vremenski rokovi, za to će sada ići na javnu raspravu i onda ćemo taj hodogram e, usvojiti ako e, to prođe kroz javnu raspravu. Također vidimo da postoji želja da se definiraju biološki proizvode za zaštitu bilja. U budućim zakonima će biti tako, ali u ovom momentu tomu nije tako. Jer sada u našim zakonima nema nikakvih odredbi koje bi se odnosile na ovu kategoriju proizvoda za zaštitu bilja. Nadam se da sam vam sada uspio objasniti da mi zaista aktivno radimo na ovoj temi i da se nadamo da ćemo do kraja prvog e, semestra e, sljedeće godine to uspjeti već nešto napraviti, ali Dakle, neovisno o tome radili se o biološkim ili sintetskim proizvodima niskorizičnim, oni moraju proći kroz taj proces e, procjene rizika i onda se smatraju sigurnim tvarima koje se mogu, koje nisu opasne niti po zdravlje ljudi, niti životinja, niti po okoliš. Hvala. E, hvala na ovim odgovorima. A sada Mislim da možemo zaključiti sastanak našeg e, odbora, odnosno do 5.30 prekidamo rad, zato što u 5.30 imamo zadnju točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja vezano za ciljevima održivog razvoja sa Danielom Kaljeha Krespom, glavnim direktorom Komisije za okoliš. Dakle, Sada prekidamo s radom do 5.30. izborni Hvala dear colleagues dear general director we dragi kolege poštovani glavni ravnatelju pričekali smo ali ipak vrijeme je da počnemo Imamo sada na redu razmjenu gledišta sa glavnim direktorom Komisije za okoliš od sredljivima održivog razvoja, Danielom Krajspom. Komisija je 22. studenoga usvojila paket za europsku provedbu održivih milenijskih ciljeva, odnosno ciljeva održivog razvoja. Imamo tu i komunikaciju komisije, ali mislim da je bolje čuti to izravno od glavnog direktora. Dakle, na meni je samo da dodam da su jutros koordinatori odlučili pokrenuti rad na izvješću na vlastitu inicijativu o tome. Moramo i dalje nastaviti razmatrati ovu problematiku, no odmah ćemo dati riječ glavnom direktoru i onda ćemo reagirati na njegovo izlaganje. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Hvala na ovim uvodnim riječima. Drago mi je što sam danas s vama kako bih predstavio glavne smjernice komunikacije komisije o ciljevima održivog razvoja. Kao što svi znate, usvajanje ciljeva održivog razvoja agende za 2030. godinu u rujnu 2015. godine u sustavu UN-a je bilo ključno postignuće i to je stoga što smo po prvi puta dobili zajedničku globalnu viziju za održivi razvoj za sve. To je također važno jer su sve zemlje članice UN-a se sporazumile oko toga. Treći razlog zašto mislimo da je riječ o povijesnoj odluci je da je ona dogovorena u partnerskom odnosu između svih dionika. Agenda za održivi razvoj predstavlja temeljni pomak sa milenijskih ciljeva koji su predviđali suradnju zemalja u razvoju sa razvijenim zemljama, a to je bio pomak ka univerzalnoj agendi za promjene koja navodi ciljeve koji će nas dovesti do 2030. godine. Dakle, 17 ciljeva održivog razvoja, 169 pridruženih ciljeva koji obuhvaćaju sva područja politike od iskorjenjivanja siromaštva do sigurnosti hrane, do održivog rasta i također neka ključna pitanja zaštite okoliša, dakle voda, urbani razvoj, morski i kopneni ekosustavi i učinkovitost korištenja resursa. To nije samo jedna rezolucija, nego je politička obveza koja traži djelovanje. To nije samo još jedna međunarodna deklaracija, nego je to zajednička obveza na međunarodnoj razini, ali također obveza i na lokalnoj i e, nacionalnoj i europskoj razini. Europska unija je odigrala važnu ulogu u postizanju ovog sporazuma zato jer se zalaže za održivi razvoj. To je predviđeno našim politikama, u našim prioritetima, a nama je doista bila čast predvoditi napore u postizanju ovog sporazuma. Naravno, mi i dalje želimo predvoditi putu ka sve većoj održivosti i u tom duhu je komisija prošloga tjedna osvojila ono što ste vi naveli, gospodine predsjedniče, paket za održivi razvoj. Riječ je o tri komunikacije. Komunikaciji o ciljevima održivog razvoja, datim Europskom konsenzusu za razvoj, komunikacija o konsenzusu za razvoj. Dakle, to je matrica za naše razvojne politike i Nadalje, agenda nakon Kotonua koja se bavi e, zemljama Afrike, Kariba i Pacifika. Svoje izlaganje u ovom odboru usredotočit ću na komunikaciju o održivom razvoju. Naime, iako je paket sveobuhvatan odgovor na ove problematike i iako je komisija smatrala da je dobro spojiti unutarnju i vanjsku dimenziju, ipak smatram da bih trebao ipak e, usredotočiti se na dolazeće korake za održivu europsku budućnost, kako smo nazvali taj sveobuhvatni okvir, kako bismo uvrsili ciljeve održivog razvoja u europske politike i zakonodavstvo i u sadašnje prioritete komisije. Na početku ću odmah reći da je naše polazno razmatranje činjenica da je Europa dobrom položaju kako bi postigla ciljeve za 2030. godinu. Sada se europske politike obaziru na sve ciljeve i mi želimo nastaviti predvoditi u ovom području. I moram reći da Europski parlament može biti zadovoljan jer zahvaljujući njegovom radu, zahvaljujući dakle, vašim naporima Europska unija u boljem položaju nego što bi inače bila. No, dok e, ipak e, imamo ostvaren napredak po pitanju ciljeva održivog razvoja, još ipak je mnogo toga pred nama što treba učiniti kako bismo osigurali provedbu i ciljeno djelovanje u svim područjima. Ako to propustimo učiniti, iako smo razvijeni od drugih regija u svijetu, nećemo moći ostvariti ciljeve održivog razvoja. U ovoj komunikaciji komisija zacrtava put kojim treba ići u sljedećih e, nekoliko godina i to je rezultat uloženih napora predsjednika, e, potpredsjednika Timmermansa. Dakle, to je rezultat suradnje 20 povjerenika koji su dali političke smjernice. I želim vas obavijestiti da podpredsjednik Timmermans nastavlja i dalje raditi sa ovom e, skupinom kako bi se e, postigla politička dosljednost i usklađenost u svim područjima. Naravno, jedan bitan element je donošenje politika na temelju dokaza i kako bismo znali gdje smo, trebamo ostvariti prave prilagodbe i odgovarati parlamentu, a naravno i europskim građanima. Komisija će nadzirati, izjašnjavati i revidirati e, napredovanje ka ciljevima održivog razvoja u kontekstu Europske unije. A kada je riječ o našim međunarodnim partnerima, izvješćujemo o našem napretku UN-ov e, politički forum na visokoj razini. E, komunikacija također ima i snažnu dimenziju. Dakle, na početku kažemo da je naša vizija održivog razvoja dostojanstven život za sve unutar grada planeta koji pomiruje ekonomski napredak i učinkovitost, zatim mirno društvo, uključivost i zaštitu okoliša provedba europske pravne stečevine po pitanju zaštite okoliša mora ostati i dalje provediva. Naravno, moram vas e, podsjetiti na to da je proces izuzetno složen. Dakle, imamo veliki broj ciljeva održivog razvoja koji se dotiču različitih politika i ono što nastojimo učiniti ovom komunikacijom jest iscrtati sve te politike i vidjeti gdje su one u odnosu na ciljeve održivog razvoja to mapiranje pokazuje da e, ne samo da uredbe i inicijative e, pokrivaju široko područje koje se odnosi na prirodne resurse, nego i pokazuje da se uvažava važnost prirodnih resursa, očuvanja istih i održavog korištenja u postizanju drugih e, ciljeva. Tu želim naglasiti naročito važnost zajedničke poljoprivredne politike. Ona se mora sve više usredotočiti na održivo upravljanje resursima i na klimatsko djelovanje, a morat će to učiniti kako bi ispunila ciljeve održivog razvoja. Isto vrijedi i za zajedničku ribarstvenu politiku koja mora pridonijeti održivim sustavima prehrane, održivim ribarstvom. Zatim zdravstvene politike diljem Europe moraju se više okrenuti ka problemima okoliša i naravno cirkularna ekonomija želi razdvojiti gospodarski razvoj od uništavanja okoliša. Imamo jedan leitmotiv e, u komunikaciji, a to je važnost uvrštavanja pojma održivosti u sve politike. I to je glavna poruka koja proizlazi iz te komunikacije. I to je poruka na kojoj je insistirao potpredsjednik Timmermans. Održivost e, mora biti vodeće načelo u svojem našem radu, ako želimo osigurati budućnost našoj djeci i planetu i to na dobrobit sviju. Provedba Agende 2030 e UN-a je zajednička obveza koja mora pozvati sve na doprinost. Dakle, želimo reći time da komisija nije jedina koja mora to učiniti. U tome surađujemo sa svim ostalim institucijama, no E, tu pripada i velika odgovornost zemljama članicama koje imaju nadležnost u određenim područjima i također se priznaje i doprinos poslovnog svijeta i drugih dionika i također važnost društveno odgovornog poslovanja u smislu postizanja e, različitih zahtjeva po pitanju zaštite okoliša i klimatskih promjena. Također e, trebamo ojačati naš rad po pitanju održivog financiranja. Znamo da je UNDP radio na tome i objavio je važno izvješće pod naslovom Greening the Financial System, što će biti ključno za iduće razdoblje, dakle e, zelene financije, zelene obveznice i tako dalje. Kako ćemo konkretno postupati? Komisija je primila na znanje rezoluciju koju je usvojio parlament i vidjet ćete također da smo se njome poslužili kao vodiljom. Imamo tri pravca rada. Prvo, trebamo raditi na provedbi ciljeva održivog razvoja do 2030. godine i to trebamo smjestiti u okvir e, naše agende za 2020. godinu. O tome smo razgovarali. Imamo sada europski semestar, imamo agendu za 2020. Imamo e, sedmi akcijski plan za okoliš i imamo ciljeve održivog razvoja za 2030. godinu. Kako sve to oskladiti? Prvo, treba integrirati ciljeve održivog razvoja i vidjeti kako se uklapaju u našu agendu za 2020. godinu. Drugo, trebamo početi raditi na daljem razvoju naše dugoročne vizije za razdoblje nakon 2020. Dakle, ta dva pravca se trebaju preklapati i na njima ćemo raditi paralelno, istovremeno. I tu ulazi i važnost višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. zato jer se on mora preusmjeriti na način da e, proračun Europske unije omogući postizanje dugoročnih ciljeva Europske unije. Provedba agende za 2030. godinu je naša zajednička odgovornost i obveza. Želim naglasiti koliko komisija smatra važnim e, primanje vaših e, mišljenja, sugestija za poboljšanje provedbe ovih prijedloga i naravno u tome nas Europski parlament treba pratiti kako bismo ostvarili provedbu. Trebamo također povećati svijest e, o održivosti u zemljama članicama i to nastavimo e, učiniti i e, u skladu sa povjerenicima, ali znamo da i drugi odbori Europskog parlamenta razmatraju ovo pitanje. Dakle, kao što sam rekao, smatramo da je ovo zajednički program sviju, građana, civilnog društva, organizacija, poslovnog svijeta. Želimo im dati glas i ulogu i stoga komunikacija također predlaže osnivanje jedne platforme za više dionika i pripreme su sada u tijeku. 20. prosinca organizirat ćemo konferenciju na visokoj razini i nakon toga ćemo osnovati tu platformu. Evo, mislim da je to ono što sam htio reći u glavnim crtama. Dakle, ovo je samo polazište. Ova komunikacija već eh, još neće sadržati sve odgovore na svako pitanje. Ono što je bitno su djelovanja koje iz toga proizlaze. Imamo šest eh, vrlo važnih elemenata u komunikaciji po pitanju procesa komisija će uvrstiti ciljeve održivog razvoja u svoje politike i inicijative i to je ono što moramo učiniti. Svaka postojeća i nova politika mora voditi računa o tri stupa održivog razvoja, društvenim, ekološkim i ekonomskim pitanjima i nakon 2017. godine ćemo redovno izvješćivati o provedbi ciljeva održivog razvoja zato jer je važno pratiti napredak. I treće, nastavit ćemo surađivati sa vanjskim partnerima zato jer ciljeve održivog razvoja nisu samo europska inicijativa, nego moramo pokazati i inicijativu u pitanjima e, razvojne suradnje u suradnji sa međunarodnom zajednicom. Zatim želimo e, promaknuti agendu za 2030. godinu u suradnju sa vijećem i parlamentom. Evo jedan primjer, jedan od najvažnijih ciljeva je održiva proizvodnja i potrošnja. To je paket cirkularne ekonomije i E, tu mnogo radimo na tome sa Europskim parlamentom. Peto, imat ćemo ovu platformu za dionike o kojoj sam govorio, gdje ćemo razmjenjivati najbolje prakse o provedbi ciljeva održavog razvoja u svim sektorima i na kraju, ali najmanje važno, istovremeno radimo na dugoročnoj viziji za razdoblje nakon 2020. Mi znamo da je ovo tek prvi korak, da nam predstoji još mnogo rada, ali uz pomoć e, paketa održivog razvoja komisija želi zadati novi pravac našem gospodarstvu. Znamo da se svi zalažemo za to, a sada ću sa zanimanjem saslušati vaše mišljenja i reakcije. Znamo da parlament eh, dijeli naše velike ambicije po pitanju agende za 2030. godinu. Dakle, održivost je europski brend. No, eh, želim također dodati da ćemo vrlo rado saslušati vaše sugestije o eventualnim poboljšanjima ili prijedloge elemenata za koje smatrate da nisu dovoljno razrađeni u komunikaciji ili vaše primjedbe na e, nedostatak ambicija u određenim područjima, ako takvih ima, kako možemo uključiti i poslovni svijet, kako možemo surađivati sa ostalim institucijama. To su sve pitanja e, koja komisija otvara svojom komunikacijom i pokreće raspravu o tome. O tome ćemo razgovarati sa zemljama članicama i siguran sam da pa će Uvjeren sam e, da ćemo pokrenuti jedan sveobuhvatan proces kako bismo ostvarili uspjeh u suočavanju sa najvažnijim izazovom, a to je ostvarenje ambiciozne agende za 2030. godinu, jer to će biti ključno za budućnost naših građana i našeg planeta. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada možemo započeti sa krugom pitanja. Gospođa Ayuso. Bueno, <clears throat> eh, muchas gracias, Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala također i glavnom eh, direktoru na tome što nam se pridružio danas poslije podne kako bi nam objasnio ovu komunikaciju, odnosno ovaj paket. Čestitam komisiji na ovako visokoj razini ambicija i na zadavanju važnih ciljeva. Europa može ostvariti ove rezultate jer već postoji prijedlog o cirkularnoj ekonomiji, o smanjenju emisija i čak izvan ovih sektora koji su spomenuti. Stoga ja podupirem ovaj prijedlog, slažem se sa komunikacijom komisije i uvjerena sam da ćemo na odboru za okoliš naći dobre saveznike komisiji i zapravo u našem odboru ćete imati vrlo dobrog saveznika. Želimo pozdraviti i prijedlog stvaranja ove platforme jer će nam to svakako pomoći u postizanju ovih ciljeva. Posljednje pitanje koje nam je postavljeno jest kako uključiti sve to poduzetnike. Pa, u tome ćete uspjeti samo ako poduzetnici prepoznaju neke koristi za vlastiti gospodarski razvoj, a naravno koristi će sigurno biti kada se budu provodile mjere kojima će se nastojati poboljšati zaštita okoliša, jer to znači također i poboljšanje tehnologija i to će se svakako prepoznati kao korist. No, mene brine nešto drugo što prepoznajem u prijedlogu i želim čuti mišljenje glavnog direktora o tome. Objasnit ću. Šta će se dogoditi u ostatku svijeta? Odnosno, mi u Europskoj uniji ulažemo ogromne napore i podvrgavamo sve gospodarske sektore velikim kušnjama, no u ostatku svijeta čujemo samo lijepe riječi i dobre namjere, ali ostatak svijeta ne napreduje istim ritmom kao i mi. I na kraju, naši poduzetnici osjećaju se pomalo razoružanima jer moraju se natjecati na tržištu, snoseći daleko veće troškove u odnosu na ostatak svijeta koji se ne pridržava ovih zahtjeva. I osim toga, s obzirom na prijetnje novog e, predsjednika SAD-a koji ne samo da želi ukinuti već do sada potpisane konferencije, nego i tvrdi da želi voditi vrlo restriktivnu politiku po pitanju brojnih tematika. Dakle, on nas neće podržati u tome. Bilo bi zanimljivo čuti od vas koje pritiske izdržava naše gospodarstvo, a koji dolaze iz većih zemalja i kako vidite budućnost e, sada sa izborom e, predsjednika Trumpa. Hvala, gospodin Brennan. Hvala, gospodine predsjedniče. Imam jedno pitanje koje se odnosi na klimatske promjene. Odnosno, do koje mjere mislite da su ovi prijedlozi usposobni izdržati klimatske promjene? Naime, klimatske promjene se ostvaruju vrlo brzo i ono što možda sada daje rezultate, to više neće za nekih 10 ili 15 godina. Prije sam, nego što sam bio zastupnik u Europskom parlamentu, radio sam za jednu veliku razvojnu agenciju u Ujedinjenoj kraljevini, Christian Aid, koja je bila jedna od prvih agencija koja je radila na problemu klimatskih promjena u Ujedinjenoj kraljevini. A to smo učinili zato što su naše partnerske organizacije u zemljama u razvoju ukazale na to da dolazi do klimatskih promjena i da te promjene štete naročito siromašnim ljudima. Jedan od partnera Christian Aida je spomenuo jedno veliko pitanje o Ujedinjenoj kraljevini, ali je također i u Europskoj uniji, odnosno iskorjenjivanje siromaštva, a on je rekao o tome da možete to zaboraviti zato jer će klimatske promjene pretvoriti to u stalno stanje. Dakle, mislim da to ukazuje na činjenicu koliko klimatske promjene štete zemljama u razvoju. Ljudi koji nisu sada siromašni, bit će siromašni kao posljedica klimatskih promjena, a oni koji su izašli iz siromaštva zahvaljujući našoj razvojnoj pomoći u deset ili proteklih dvadeset godina će se vratiti u to stanje kao posljedica klimatskih promjena. Dakle, mislim da je važno upravo stvari dobro postaviti kako bi bile otporne na klimatske promjene. Dakle, Meno je pitanje koliko je otporan ovaj prijedlog na klimatske promjene i drugo koje proizlazi iz toga jest da tu šumarstvo može odigrati veliku ulogu u suzbijanju klimatskih promjena, naročito i na jugu i na e, sjeveru. I treba naglasiti koliko je važno šumarstvo u ublažavanju klimatskih promjena i to znači naravno da trebamo zadržati one šume koje imamo i na sjeveru i na jugu i trebamo zasaditi nove tamo gdje je to moguće i na jugu i na sjeveru. To ljudi već počinju shvaćati, no još ne e, razumiju važnost resetišta i e, mošora i na sjeveru i na jugu i važnost njihovog očuvanja zato jer su ta staništa važna jer recimo količina ugljika u tresetištima povremeno i nadmašuje količinu uh, ugljika koju sadrže šume. I to dovodi do trećeg područja, uh, zapravo je to sve skupa povezano, a uh, to je pitanje poljoprivrede i šumarstva. One prakse koje, koje su se odvijale na tim područjima prije 50 ili 100 godina bi se trebale ponovno uspostaviti zato jer su one bile vrlo učinkovite sa stajališta klimatskih promjena i jedna od velikih prednosti poljoprivrede i šumarstva jest možda korištenje manje gnojiva. Gnojiva znamo da e, su vrlo ovisna o fosilnim gorivima za proizvodnju. Dakle, ako se mogu može koristiti manje gnojiva na jugu i na sjeveru, tim bolje. I tu imamo prostor za poljoprivredu i šumarstvo. Možda nije moderno vraćati se praksama koje su vrijedile prije 50 ili 100 godina, no ipak ako je to dobro za okoliš, onda je to dobro i za suzbijanje klimatskih promjena i dobro za ljude sa niskim prihodima. Dakle, trebali bismo ipak razmisliti o tome. Evo, to su ta tri pitanja, odnosno koliko je prijedlog otpora na klimatske promjene, priznaje li se uloga šumarstva i e, priznaje li se uloga agrošumarstva. Thank you very much. Now, Mr. Hvala lijepa. Sada gospodin Gelbrand. Hvala. Hvala puno gospodinu Kasperu što je ovdje s nama. Ne želim ga uvrijediti, međutim, bilo bi mi draže da je došao povjerenik i potpredsjednik komisije Timmermans, jer on je bio taj koji je vodio taj projekt i kad je prije skoro godinu dana u Ožujku bio kod nas u odboru, onda je smatrao da su dakle, ciljevi održivog razvoja vrlo bitni i to je zapravo bio razlog zašto je on postao povjerenik upravo za održivost. A evo ovo je rezultat svega toga o čemu je on govorio i moram reći da sam jako razočaran napretkom u tom radu komisije koji je prezentiran prošlog tjedna. Prvo, ako usporedite one prethodne milenijske ciljeve sa ciljevima održivog razvoja, onda mislim da je jedan element jako, jako važan. Naime, Ujedinjeni narodi priznaju činjenicu da je održivost uvjet, preduvjet za borbu protiv siromaštva. I kao što je već sve ovo što je rekao Paul Brennan malo prije o klimatskim promjenama. Bez borbe protiv klimatskih promjena to pusta iluzija da ćemo se izboriti protiv siromaštva, ali isto to vrijedi i za ekosustave, za zločine protiv divljih vrsta, za sve ono što je kvaliteta voda, temeljnih voda, voda općenito i za sve ono za što se mi borimo u ovom našem odboru. Sve su to preduvjeti da bi se suzbilo siromaštvo na svijetu. Prema tome, jedna od najvažnijih poruka tih održivih e, ciljeva održivog razvoja da je upravo održivost bitna da bi se izborili za nekakav, po mogućnosti bolji život za 7 milijardi ljudi koliko nas je otprilike na planeti. Prema tome, od Timmermansa i ostalih u komisiji nije baš taj prijevod, dakle oni su govorili da će prijenos tih održivih ciljeva državog razvoja u Europu i u naše politike biti užasno bitno, međutim da budemo jako iskreni, ovo što su oni sad napravili je u biti jedna vrsta sažetka onog što mi već činimo. Oni su sad samo malo izmijenili redoslijed kako bilo to u skladu sa UN-ovim nabrajanjem i prioritetnim nabrajanjem ciljeva održivog razvoja. Prema tome ne znam šta je radio kolegi i od naših povjerenika, pa me zanima koji povjerenik nije sudjelovao u tome. Ima, dakle, uključujući našeg britanskog, imamo osam povjerenika koji nisu radili na tome, pa me zanima koji konkretno, ali dobro, da se ne šalimo o tome. Mislim da mi stvaramo jedan čisto administrativno-birokratski cirkus na ovaj način, jer kako bi uspjeli izbjeći donošenje političkih odluka. E, da pogledajte ovaj broj 14 i 15 ovih održivi ciljeve. Dakle, bolji život na zemlji, na kopnu i u vodi. Kako ćemo osigurati da Europa ispuni taj cilj? Ako komisija nije čak u stanju ni odlučiti, da li ostajemo kod sadašnje propisa o zaštiti zaštiti bioraznolikosti, recimo Habitat direktive i tako dalje, direktive o staništima i tamo. Mi smo poslali dopis Junckeru i dobili smo jedan prilično razočaravajući odgovor od eh, predsjednika komisije pa onda koje su ovlasti komisije da obećaje kako će se stvari promijeniti kad na svakodnevnoj osnovi vidimo da svakog dana vidimo da komisija ne isporučuje nikakve rezultate u vezi ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Mislim da se u početku bilo puno ambicioznije i robili smo na početku vrlo kritična izvješća o klimatskoj o djelatnostima u vezi sprječavanja borbe protiv klimatskih promjena od e, revizorskog suda. Pogledalo se koliko je novaca utrošeno na te djelatnosti, a ne vidi se nikakvi konkretni rezultati u svakodnevnom životu. Pa onda imam zapravo, imao sam pitanje danas ranije, danas sam postavio povjereniku Filu Hoganu, pitanje na odboru za raspravu za proračun, o tome kakva je veza sad između održivosti ciljeva i od ciljeva održivog razvoja poljoprivrede. On je rekao treba ćete čekati sljedeće proračunske razdoblje da vidite bolje tu vezu, pa ja sam jako razočaran. I na kraju, ono vrlo konkretno prijedlog, mi smo imali kriterije održivosti u okviru našeg procesa europskog semestra, a to je komisija jednostavno izbrisala. Pa me zanima hoće li se to vratiti jer to je potpuno, ti naši kriteriji održivosti su potpuno u skladu sa ovim ciljevima održivog razvoja i mislimo da bi bili vrlo svrsishodni od velike pomoći. I sad mislim da bi trebao parlament ostati pri tome da izradi svoje izvješće na vlastitu inicijativu, ali s druge strane komisija treba pojačati napore da konkretne rezultate pokaže u ostvarenju ciljeva održivog razvoja i onog što je zapravo UN usvojio. Hvala. Mislim da su ovo različiti pogledi, a to je jako bitno da ih iznosimo, jer vidite, onda se može lakše razumjeti koji su sve različiti aspekti kod različitih klubova zastupnika naših bitnih kod ciljeva održivih razvoja. Ali sada dvajma dajem riječ da odgovorite. Hvala vam lijepo, hvala svim članovima odbora jer komisija jako voli ovakve otvorene rasprave razmjene mišljenja i zbog toga su vaši, komentari jako, jako korisni za nas. Evo prvo ću odgovoriti gospođi Ajuza. Vi ste rekli da vi podupirete komunikaciju jer je vrlo ambiciozna. I rekla je gospođa Ajuza kako smatra da je upravo ovaj odbor onaj koji bi mogao stvoriti jednu poveznicu, bitnu poveznicu između naše egzekutive i realizacije e, ciljeva ostvarivih razvoja. Da, mi mislimo da je upravo to zadaća odbora da date prave impulse, prave poticaje da se ta agenda i realizira. Pitali ste i dalje kako bi se u to mogao bolje uklopiti i gospodarstvo, kako bi se privreda mogla jače angažirati i kako bi zatim sva ova ograničenja ekološka koja nastaju mogli pretvoriti u prednost, a ne u slabost. Da, vidite, uvijek se u prošlosti za na takve obaveze i ograničenja u vezi čuvanja okoliša smatralo da su barijere. Međutim, kad god se investiralo u održivost i u različite nove tehnologije, onda smo vidjeli da oni koji su najviše u to investirali su postigli najbolji razvoj i najviše profitirali. Stoga mi smatramo da je jako bitno da privatni sektor, ali i socijalna poduzeća uđu u to, to je su Ujedinjeni narodi rekli da se njih mora jače involvirati. Mi imamo zato našu platformu koja može biti onaj pravi instrument da se dijalog održi i koja može pripomoći tome da se privatni sektor više angažira i da postane, da participira i da to i da dođe do bolje razmjene najboljih praksi u različitim sektorima ljudskog djelovanja, kako treba doći i do bolje razmjene prakse među zemljama članicama. To je, dakle, još jedno bitno pitanje. Pitanje strategije Evropske unije u odnosu na ostatak svijeta. Mislim da je ovom paketu od triju komunikacija to nešto što se upravo na što želimo sredotočiti. To je ta strategija. Ali mislim da se u dvije komunikacije pitanje strategije dobro pokriveno. Prvo prijedlog jednog europskog konsenzusa o jedinstvenoj europskoj politici. Tu se predlaže jedan temeljita promjena. Dakle, riječ je o agendi do 2030. i razvoj u kontekstu politike prema poduzetništvu i jačem involviranju gospodarstva. Dakle, na tome moramo raditi. Primjerice o energetskoj politici, o politici održivosti u svim sektorima, politici borbe protiv protiv klimatskih promjena u pitanjima mobiliteta, pitanjima ravnopravnosti, zatim pitanjima koje se odnose na mlade i njihove probleme jer na taj način ćemo dobiti više transparentnosti, više kredibilnosti, a sve to skupa prolazi preko zajedničkog planiranja kojem sudjeluje zemlje članice. I tu onda kad postignemo taj konsenzus, onda e, to je već prvi korak. Drugo je evropski onda plan kako djelovati na vanjsko-političkom planu a treće je naravno pitanje financiranja, pogotovo za zemlje u razvoju i one zemlje kojima to najviše treba. U komunikaciji se upravo govori o tome da se zemljama AKP-a e, zamišlja jedna obnova suradnje, a govori se i o važnom, za Europu važnom pitanju multilateralnosti. Smatramo važnim da se globalni ciljevi rješavaju multilateralno. Prema tome, jako je bitno da stvorimo na novi okvir koji će za odnose reguliranja, za reguliranje naših odnosa sa zemljama AKP-a u budućnosti. I to mora biti jedan regulativni okvir. Što se tiče SAD-a i američkih izbora koji su netom prošli, možemo samo kazati da su se i Sjedinjene države obvezale i potpisale da će ostvarivati ciljeve održivog razvoja. Do sad su bili aktivni partneri, napokon sad smo, a sad smo došli do provedbe tih ciljeva i vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Ja se nadam da će to biti vrlo dobro. Nadalje, vi ste s pravom spomenuli važnost klimatskih promjena i pitali ste za dokaze Mislim da je to jako dobra poanta, zapravo jedan od sedamnaest ovih, dakle broj 13, 13. cilj, kaže da se treba hitna akcija poduzeti za suzbijanje, za borbu protiv klimatskih promjena i njezinih posljedica. I onda stalje kaže da se mora priznati kako je okvir Ujedinjenih naroda za borbu protiv klimatskih promjena upravo prioritetni međuvladin forum za nalaženje rješenja i nalaženje odgovora u borbi protiv klimatskih promjena. To znači da moramo s jedne strane nastaviti primjenjivati sporazum o borbi protiv klimatskih promjena koji je uslijedio nakon Pariza i Marakeša, povijesnog sporazuma, iz Pariza i zatim Marakeša, dakle moramo i dalje provoditi sve što je tamo potpisano i dogovoreno, ali moramo isto tako integrirati borbu protiv klimatskih promjena u sve ostale politike. To znači da će se klim, borba protiv klimatskih promjena integrirati na europskoj razini. Tu su nama pravo smo ambiciozni u vezi sa agendom do 2030. poboljšanje energetske učinkovitosti, e, povećanje obnovljivih e, i dakle povećanje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisija i tako dalje ali sve je to već dogovoreno i potpisano, prema tome to se u sljedećim godinama mora provesti, implementirati. Međutim, postoji još jedan element na koji se odnosimo ovdje, a to je što ćemo učiniti u odnosu na zemlje u razvoju. Jer one se suočavaju sa apsolutno dramatičnom situacijom zbog klimatskih promjena. I tu vi znate da je u Pariškom sporazumu preuzeta jedna obveza od stotinu milijardi dolara koje se moraju izdvojiti kako bi se omogućilo financiranje pomoći zemljama u razvoju. A osim toga imamo i još elemente važne koje se uklapaju, dopunjaju e, kod borbe protiv klimatskih promjena, pogotovo kod šumarstva. To je posebno u cilju broj 15 navedeno. Tu govorimo o borbi protiv dezertifikacije, ali isto tako i promoviranju zaštite terestrijalnih akosustava, borba protiv gubitka bioraznolikosti, a mi posebno govorimo o održivom upravljanju šumama. Prema tome, to znači da smo to u tu politiku ugradili. To znači da smo naše strategije za očuvanje bioraznolikosti s kojom smo, koja ima vrlo ambiciozan vrlo ambiciozan cilj, to znači da do 2020. zaustavimo smanjivanje, uništavanje vrsta, dakle da zadržimo ovo što imamo. To je jako bitno, jer vidite, opće agri šumarstvo. To će biti jako bitno, jer to će biti zapravo od ključne važnosti. Na tome moramo aktivno raditi. I moramo jasno izvješćivati o specifično o naprecima glede ostvarenja tog 15. cilja ali šumarstvo igra, kažem, ključnu ulogu u borbe protiv klimatskih promjena. Prema tome, mislim da ove tri stvari koje ste vi spomenuli, staknuli, su sa ovim ciljevima navedenim u cijelosti pokriveni. Gospodin Grbrande nije bio tako sretan sa komunikacijom. Meni je, ja se ispričavam u ime gospodina Timmermansa što se morate zadovoljiti sa mnom, ali zaista nije bio nije mogao doći. Međutim, uvjeravam vas da on smatra ciljeve razvojnog e, održivog razvoja jako, jako bitnim. Ali vi ste rekli nešto jako važno. Rekli ste da održivost vitalna za borbu protiv siromaštva. I mislim da je to ona snažna poruka koju moramo svi skupa prenijeti. Bioraznolikost, očuvanje kvalitete vode, borba protiv desertifikacije i tako dalje. To su sve zapravo naše alatke u našoj velikoj borbi. I mislim da Evropska unija to ozbiljno shvaća. Bićemo jako aktivni, počevši već ovog vikenda na kopu o u Cancunu mi ćemo govoriti naravno o klimatskim promjenima, ali s druge strane, druga strana medalja, jasno, konvencija o očuvanju vrsti, o bioraznolikosti. I tu ćemo, dakle, pozvati ostatak svijeta na jaku odlučnu akciju kako bi se pitanje zaštite vrsta bioraznolikosti uključio isto u sve segmente, u sve sektore, sve politike. Ali vidjeli ste napokon i akciju Europe u odnosu na zaštitu E, divlje flore i faune. Vidjeli ste i tu aktivnosti. Mislim da je problem s ovom komunikacijom što ste rekli kako je to više manje jedan običan dosadni sažetak i ništa drugo, onog što već činimo. U stanovitom smislu imate pravo. Ovo pogledajte kao jedno polazište i de facto jedno kartiranje ono gdje smo sada i kamo moramo ići, gdje su, moramo odrediti gdje su poveznice između 17 različitih ciljeva održivog razvoja. Međutim, politička implementacija ovog UN-ovog zapravo popisa od 17 od ciljeva održivih razvoja mora biti više. Ne možemo samo prvom, ali prije nego što krenemo to moramo identificirati stvar, ima, moramo napraviti inventuru i reći gdje smo, i vidjeti gdje se to trebamo povezati. Recimo govorite o 14. 15. cilju i onda se referirate na program Natura 2000. Sljedećeg tjedna će naš kolegi upravo povjerenika raspravljati o Naturi 2000 nakon pisma, nakon dopisa predsjednika parlamenta Šulca i nakon toga ćete dobiti ponovno našu komunikaciju. Što se tiče bioraznolikosti, mi naravno moramo implementirati strategiju koja je razrađena. Kod energetske strategije, tu ćemo jasno se imati prvenstveno ostvarenje cilja sedmog, to je osiguranje pristupa plativim, održivim i modernim e, izvorima energije za sve. Dakle, vidite, mi sa ovim za sada popis, zapravo radimo, mapiramo ono gdje smo i pravimo popis onih prioritetnih zadaća kako ih trebamo u kojem roku obaviti. Ali recimo sa našim paketom za cirkularnu ekonomiju i sve ostalo smo već napravili jako puno. Zatim trebamo isto spomenuti sa 70 peom i što smo tu činili, Tu moramo raspravljati s parlamentom da vidimo što su vaše preporuke bile, u kojoj mjeri smo ih već sada ispunili. Zatim proces evropskog semestra. Pitali ste da li će održivosti biti jedan od kriterija u evropskom semestru ponovno. Dakle, mi moramo održivost u sve naše politike uključiti i u europski semestar. Prema tome, element održivosti i svih 17 ciljeva održivog razvoja mora biti uključeni u agendu 2030 i to međusektorski. Dakle, vidjet ćemo u kojoj mjeri možemo još poboljšati elemente komunikacije koji po vama nisu bili dovoljno jaki, dovoljno naglašeni, ali o tom procesu se možemo još dogovoriti. Međutim, što se tiče samog sadržaja, mi smo, imamo vrlo velike ambicije na visoke razine i mislim da je to najvažnije jer su se Evropska unija i međunarodna zajednica dogovorili, preuzeli obaveze u odnosu na ostvarenje održivih ciljeva za iduće godine. U tom smislu komisija i parlament rade na istoj strani i mislim da ćemo još eventualno pogledati ove elemente gdje mislite komunikacije da trebamo biti jače i ići malo dalje, a i razmotrit ćemo sam proces da bude dovoljno učinkovit i nadamo se, već radujemo se nastavku naše rasprave, nadamo se da ćemo što prije dobiti vaše preporuke kao i ova izvješća na vlastitu inicijativu. A inače, vidite, i ovaj odbor surađuje s drugim odborima, jer i drugi odbori moraju raditi na provedbi ciljeva održivog razvoja, budući da je to jedna apsolutno međusektorska priča i međusektorska stvar. A sad što se tiče ostalih povjerenika, ja ću to provjeriti, ali koji su, nisu u to uključeni, ali možda će ih gospodin potpredsjednik Timmermans pitati da nam se pridruže sljedeći put i da se uključe u to naknadno. Hvala vam lijepo na ovo. Mislim da sada možemo zatvoriti sastanak za danas. Bio je to jedan od dugih sastanaka s obzirom da smo počeli već u 9 ujutro sastankom koordinatora. Sljedeći sastanak će biti 8. prosinca. Naš sljedeći sastanak odbora 8. prosinca. Hvala vam lijepo i doviđenja.